Dear colleagues. Kolege. Možemo li krenuti? Prva točka na našem dnevnom redu, usvajanje dnevnog reda. Ima li netko primjedaba? Ako ne, usvajamo dnevni red bez izmjena. Druga točka dnevnog reda, prijevod na 20 jezika je u našem jezičnom režimu danas. I možete e, također dobiti E, mm, dokumente na e-aplikaciji, a sastanak se prenosi e-streamingom. Prva točka dnevnog reda, sjetimo se izvijestimo kolege, dakle, e, zapisnik sastanka sa 22. i 23. E, rujna, 21. do 22. prosinca te 14. siječnja. A ako nema primjedaba na zapisnik, zapisnik se smatra svojim. E sada, točka dnevnog reda četvrta, e, izvješće o ishodu trijaloga o sljedećim dokumentima. Prvi ishod e, odnosi se na kontrole aktivnosti koje se provode za osiguravanje primjene zakona o hrani, e, hrani za životinje, zatim zdravlja životinja i dobrobiti životinja, zaštiti bilja, reproduktivnom materijalu za bilje i proizvodima za zaštitu bilja. Peti neformalni trijalog o službenim kontrolama dovio se 1. E, ožujka i dao je priliku parlamentu, vijeću i komisiji da ponove svoje stajalište koje što se tiče članaka o financiranju službenih kontrola i zatim da rasprave politička pitanja članaka o kontroli o uvozu kontroli za uvozne proizvode članci 42 do 75, a e, Pregovori su se vodili u konstruktivnoj atmosferi te je iznađen kompromis za većinu političkih pitanja te je dogovoreno da neriješeno političko pitanje delegacija ovlasti će se e, rješavati u širem kontekstu. Drugo izvješće e, o kojemu trebam izvijestiti je smanjenje nacionalnih emisija određenih atmosferskih zagađivača. Tijekom prvog neformalnog e, trijaloga o direktivi o nacionalnim granicama za emisije koje je održan 25. veljače 2016. Parlament, vijeće i komisija razmijenili su mišljenje o nizu važnih političkih pitanja, uključujući aneks 2, fleksibilnost, metan i tako dalje, te srednjoročni ciljevi za 2025. a drugi dijalog eh, predviđen je za 4. travnja 2016. I sada možemo krenuti sa petom točkom dnevnog reda, to je razmjena mišljenja s Europskom komisijom o pregovorima za TTIP, transatlantski eh, ugovor o trgovini i ulaganjima. I glavni, kod nas je gospodin Hubin, eh, glavni eh, zamjenik, glavnog pregovarača sa strane Europske unije, koji će održati prvu prezentaciju, a zatim ćemo imati raspravu. Izvolite, gospodine Hoban. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Eh, dobro jutro članovima odbora. Ispričavam se što nema mog šefa, glavnog eh, pregovaratelja. Ja ću dati sve od sebe da ga zamijenim sa svojim kolegama. Ako imate neka posebna pitanja. Posljednji put kad se vodila rasprava o stanju TTIP-a, to je bilo u studenom, pa evo iskoristio bih ovu priliku da vam dadem pregled napretka koji smo postigli od tada i koji su izgledi za sljedeće mjesece i do kraja godine, dakle do kraja mandata sadašnje vlade u Washingtonu. Znači ono što smo se zacrtali kao ciljeve na jesen i početkom ove godine jest e, sljedeće. Znači pokušati razviti, e, izraditi tekst u svim e, područjima pregovora o TTIP-u i s ciljem da se postignu jedan konsolidirani tekstovi, izreli konsolidirani tekstovi do ljeta E, pokušavamo to pretvoriti u dijelo time što smo ubrzali ritam e, pregovaračkih krugova. Jedan je bio u listopadu pa u veljaču u Briselu, jedan u travnju. Zatim i jedan u srpnju i u svih tih, u svim tim pregovaračkim e, krugovima pokušavamo iznijeti s obje strane nove prijedloge, znači US i Europske unije i onda kroz e, proces pregovaranja treba biti usklađeni sa ovim procesom konsolidacije teksta, znači proces konsolidacije teče tako da kreće sa dva zasebna teksta koja treba na odgovarajući način integrirati i zatim je cilj e, smanjiti broj e, neriješenih e, zagrada polako, ali e, konzistentno na takav način da se na kraju dođe do konačnog rezultata pregovora sa jednim ograničenim brojem politički osjetljivih pitanja koja se onda arbitriraju na ministarskoj razini. Od studenog mislim da možemo reći da smo napravili značajan, postigli značajan progres u dva područja pregovora u onom regulatornom dijelu i, i znači i ovom drugom, e, znači jedan je pristup tržištu i regulatorna suradnja i kompatibilnost, a drugi su propisi, odnosno odredbe. I e, što se dakle, što se tiče teksta koji će naći, e, koji će na, na kraju biti nacrt TTIP teksta, teksta koji će biti vjerojatno na e, više stotina ili tisućinjak stranica podijeljeno u poglavlja. I za svrhu, dakle, evo da vas informiram, najvažniji napredak koji je postignut od studenog je da smo u regulatornom dijelu e, razmijenili najnovije tekstove obiju strana o regulatornoj suradnji i dobrim regulatornim praksama te o E, tehničkim preprekama za trgovinu i mjerama u okviru tehničkih prepreka trgovini. Dakle, mislim da e, ćete vidjeti da onim tekstovima koji jesu javni i koji su podijeljeni s ovim domom, da smo pokušali u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir e, smjernice i ciljeve koji su postavljeni u rezoluciji parlamenta TTIP u koja je usvojena 8 srpnja prošle godine, ali i u najvećoj mogućoj mjeri individualne preporuke koje su proizašle iz raznih odbora, uključivši i vaš e, u pripremi tog konačnog teksta koji je na kraju svojoj parlament e, o TTIP-u. Dakle, e, u, studenom smo podnijeli tekst od e, održivog razvoja, to amerikanci zovu obveze u području rada i okoliša. To je tekst koji, je, koji smo dugo čekali, a važan je dio ovih e, pregovora. Naime, u tom smislu da želimo pokazati znači mm, poduzimanje određenih e, obveza u području e, tržišta rada i okoliša i pokušavajući postići najvišu moguću razinu međunarodnih e, obveza u tom području koje imamo u trgovinskim sporazumima do sada. Znači tu se radi o znatnom kvalitativnom upgradu a to možete vidjeti ako pogledate naš tekst o održivom razvoju. A Amerikanci su recipročno nama uzvratili tri mjeseca kasnije prije briselskog, kruga sa vlastitim tekstom, tako da sada radimo na konsolidaciji ta dva teksta. A sada, ako bacimo pogled dalje, tijekom sljedećih mjeseci još uvijek postoje područja gdje jedna i druga strana još trebaju podnijeti tekstove i odraditi odgovarajući posao do ljeta te e, zacrtati, odnosno napraviti nacrte poglavlja ili aneksa. Jedno od ključnih područja je u sektorskom e, poslu, znači u regulatorni dio u sektorskom dijelu posla, a pod e, sektorima ovdje mislimo devet različitih e, područja na kojima radimo, a koji su od, e, u rasponu od sigurnosnih standarda za vozila do GMP e, inspekcija za farmaceutske tvrtke, kozmetika, kemikalije, pesticidi, a IKT proizvodi e, inženjering, znači devet sektora po kojima se razvijaju ciljevi tekstovi za, u sljedećim mjesecima. Dakle, u izradi tih e, ciljeva vidjet ćete da pokušavamo to odraditi na odgovarajući način, prilagođeni način kako bi se uzeo u obzir regulatorno okruženje u svakom pojedinom sektoru, što je ponekada prilično teško, recimo u sektoru kemikalija, kao što dobro znadete. I radimo također na poboljšanju kvalitete budućih propisa, ali da pritom ni na koji način ne utječemo ni na domaće postupke, regulatornu autonomiju i suverenost ili na bilo koji način spuštamo standarde zaštite. To je nešto što svakako naš povjerenik za trgovinu je naglasio i prema parlamentu i prema javnosti, posebice u posljednjim mjesecima, kako bi se doista pojasnilo E, koji su naši ciljevi za TTIP u područjima u kojima možda postoji divergentnost e, razlomima i laženje propisa u Sjedinjenim državama i u Europi. Također, A što se tiče e, buduće objave privremenog izvješća o ocjeni učinka za TTIP koji se priprema za objavu E, od strane našeg konzultanta, to je konzultantska tvrtka nizozemska iz Rotterdama koja sada finalizira e, prvi nacrt e, za koji se nadamo da ćemo objaviti sljedećih mjeseci. Znači to će biti privremeni tekst, a cilj tog teksta je da se E, ga se podnese javnom, javnoj kontroli analizi i da se finalizira do kraja godine. A što se tiče učinka eventualnog TTIP, dakle sporazuma, na oba gospodarska sektora i na zemlje šance. I posljednji komentar o tome gdje se trenutno nalazimo u ovom pregovaračkom procesu. E, znači, Sada smo već, e, sada već dvije i pol godine pregovaramo o ovome i mislim da smo pokušali to opisati kao pregovore koji e, e, imaju početak, jednu, jedan srednji dio pregovora i zatim završni dio pregovora gdje će se arbitrirati najteža pitanja i pokušali smo to objasniti na sljedeći način, naime da smo mi sada u ovom e, središnjem dijelu pregovora pokušavamo razviti što je najviše moguće tekstova koje obuhvaćaju obveze prema tržištima kako bismo e, došli u učinkovitu onda zadnju, konačnu fazu pregovora. Naime, logika je sljedeća da ne možete imati završni krug pregovora ove veličine i opsega e, o prevelikom broju pitanja. Znači to će zahtijevati da u sljedećim mjesecima i tijekom e, sljedećih recimo 4 do 6 e, mjeseci razvijemo tekstove u područjima u kojima još nema tekstova, da konsolidiramo onda prijedloge obje strane EU i sad gdje to još nije učinjeno i da, smanji, da se smanji broj neriješenih e, pitanja u tekstovima na jedan e, broj koji se može objektivno savladati. Znači, objektivno govoreći da prvo treba e, doći u situaciju gdje se može završiti veliki broj poglavlja prije nego što se uđe u zadnju fazu pregovora. Također e, mi smo iskazali jednaku predanost kao i američka strana da zadržimo zamah pregovaračkog procesa. Svakako ćete znati da je ovo posljednja godina sadašnje američke vlade koja ima mandat do 20. siječnja sljedeće godine. E, trgovinski predstavnik Sjedinjenih država, veleposlanik Mike Froman, javno se obvezao e, pokušati zaključiti pregovore ove godine dok e, dok je još na toj dužnosti i mi također e, smo izrazili punu prednost da ispunimo ovaj ambiciozni plan rada koji će zacrtati naši američki e, partneri, e, ali uz zajedničko razumijevanje da je važniji sadržaj nego brzina, znači ni na koji način ne predviđamo ubrzavanje pregovora na uštrb kvalitete obveza koje će biti i koje želimo da budu uključene u ovaj sporazum kad bude zaključen. Dakle, kvaliteta definitivno nadjačava brzinu, ali uz to moram još jedno ponoviti, doista smo predani tome da se e, doista postiže stalni napredak u pregovorima. Mislim, tu postoji velika količina javnog interesa i kontrola pa, političkih interesa posebice E, kako na strani Europske unije, tako i s druge strane i komisija koja pregovara u ime europske strane i stoga imamo te osjećaj duboke obveze da stavovi e, koje smo zacrtali e, pokušamo ostvariti, ali da ih i uskladimo sa zahtjevima Amerike. Mislim da smo posljednjih mjeseci dobro napredovali i mislim da možete također vidjeti da u nizu područja koje su od posebnog interesa za ovaj odbor, ali posebice u poglavljima koja se odnose na okoliš i rada, mi to zovemo održivi razvoj, da smo posebice u tom poglavlju znatno napredovali od studenog jer sada se ide u konkretne pregovore o tekstu i to je nešto što možete i vi pregledati i pogledati u kojoj mjeri su parametri koje nam je e, zacrtao ovaj odbor posljednjih mjeseci, u kojoj mjeri su oni uključeni u europske predloge. Mislim da smo odradili dobar posao ovdje, ali i na vama kao članima e, zastupnicima parlamenta da e, o tome razmislite i prosudite sami o tome. Toliko od mene, hvala vam e, što ste me pozvali, ja sam vam na raspolaganju i rado ću odgovoriti na vaše pitanja. Hvala. Zahvaljujem, a sada možemo krenuti sa raspravom. E, naš izvjestitelj gospodin Dorfman, izvolite. Zahvaljujem na ovoj informaciji i mislim da je ovo doista bila dobra i kvalitetna informacija koju smo ovdje u odboru e, i onako trebamo odgovarajućim e, razmacima. Imam jedno pitanje što se tiče samo kalendara aktivnosti koji ste e, predočili, odnosno recimo još jedno dodatno pitanje. Znači, koliko osjećate sada u pregovorima E, približavanje izbora u Sjednjim državama i predizborne kampanje, odnosno koji je utjecaj političkih e, događaja tamo na pregovore u TTIP-u. Naime, oba kandidata, dviju velikih stranaka u Sjednjim državama, na koji se sada više ocrtavaju, do sada se nisu više tim naročito pozitivno bavili ovime, niti su pokazali neku naročito volju da zaključe TTIP. Zapravo njihov stav je bio više manje je ovaj više e, protivan tome nego za. Ali dobro, znači koji je utjecaj na pregovore? Još jednom želim uputiti na naše stajalište koje smo, e, koje je odbor donio prije nekoliko mjeseci, a za TTIP i uz to tri područja, naime prvo regulatorna suradnja. Što se tiče regulatorne suradnje, ona može naravno logički voditi do toga da se e, standardi ili spuštaju ili možda podižu, a vidjeli smo u mnogim područjima s europskog gledišta veliki interes za to da se u našem području standardi dižu, jer imamo niz e, područja, posebice recimo u područjima koji su od posebne važnosti za ovaj odbor, na primjer sigurnosti hrane, gdje E, želimo znatno, Že mi imamo znatno više standarda nego Sjedinjene države i mislite li da se oni mogu zajamčiti i da možemo zajamčiti da ako dođe do pojačane regulatorne suradnje da ćemo onda imati situaciju u kojoj ćemo se e, moći, moći odraditi naše standarde u tomu. E, nadalje, zašto bilja mislim da je sljedeće pitanje što se tiče dakle ograničenja u izvozu e, hrane e, su posebice vidljivi. E, znači tu su neke ograničenja koja su povezana sa zaštitom bilja i određenim pravnim okvirom i šta vidimo sada tu sa američke strane, vidimo neke apsurdne propise sa na primjer nulta tolerancija za cijeli niz sredstava za zaštitu bilja koji E, koje su postavljene time su se ove trgovinska ograničenja koja postoje temeljem e, odredaba o zaštitu bilja će biti ukinuti, a to je za izvoz živežnih namirnica iz Europe u Sjedinje države je jedna od ključnih tema. Nadalje, pitanje sigurnosti hrane i zaštite, standarda zaštite potrošača kako u tom području se dalje razvijaju stvari. Naime, naš je veliki interes ovdje da naši standardi i naša sigurnost hrane ostane i naši standardi ostanu očuvani u posebice u područjima kao što su e, kloniranje ili korištenje hormona u e, stočarstvu. E, znači mi želimo regulativu koja na primjer zabranjuje kao do sada uvoz mesa u Europu stoke koja je uzgajana uz pomoć hormona i na kraju kemijski standardi. Tu Europska unija također ima vrlo različite pravne okvire i pravni okvire od Sjedinjenih država i tu smo također rekli u našem stajalištu da ne želimo nikako dovesti e, uredbu rič u pitanje i na, e, u tom području već e, su se vodili pregovori i kako na to reagiraju e, Sjedinjene države ili njihovo izaslanstvo znači u ovom području. Dakle, to su dakle bila načelno moja pitanja i želim reći dakle kao što sam uvijek rekao i mislim također da ako dobijemo odgovarajući sporazum koji će biti pozitivan za našu trgovinu, to je svakako dobro, ali ne bismo sada trebali biti pod pritiskom e, ovog e, završne Obamine vlade, završnog dijela mandata Obamine vlade da se sada pritišće, da se nešto učini prije promjene vlade. To nema smisla, naime jer upravo u područjima o kojima ovdje govorimo, na primjer izvora, izvoza, hrane, stvari dobro e, teku i onako. Posljednjih e, mjeseci se naš izvoz hrane prema Sjedinjenim državama znatno povećao, odnosno trgovinski višak koji imamo godinama je još se povećao, znači nije sada takva situacija da e, smo mi gubitnici u odnosu na Ameriku i dakle stvari se mogu dalje poboljšati, a ako e TTIP može doprinijeti poboljšanju to treba učiniti, ako pak ne, onda jednostavno ne. Znači ne bismo se trebali dati e, dovesti u situaciju da nas se pritišće e, zbog vremenskog ograničenja postojeće vlade ili tako nečega. Hvala sada gospodin Balaš. Euh, Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem komisiji. Zahvaljujem i izvjestitelju na ovim informacijama. Htio bih e, kao prvo reći da se slažem sa izvjestiteljem u odnosu na ono što je rekao. Sva pitanja vezana uz TTIP e, sastoje se od toga da saznamo je li to izvješće za nas zanimljivo ili nije. Danas u SAD-u postoji kriza koja nije toliko katastrofalna, treba vidjeti E, hoće li to sve sada poboljšati situaciju. E, imam specifično pitanje za komisiju vezano uz ono što je učinjeno. Dakle, najavljena je e, studija o učinku. Htjela, htio sam saznati koji je cilj ove studije. Uzimaju li se u obzir sva područja pregovora? Je li ta studija nešto više ograničena na neke specifične teme. Dakle, koji kriteriji postoje i koje će se perspektive uzeti u obzir u ovoj studiji. E, htio bih također saznati koji je točan hodogram, koji su rokovi. Htio bih znati tko će provesti studiju. E, pretpostavljam da će se komisija pozabaviti time. Jeste li već predvidjeli to e, da uključimo neke stručnjake koji će imati možda i različita mišljenja, tako da na kraju moramo sva, e, sve njihove informacije i mišljenja sažeti. E, trebamo uključiti osobe koje su već uključene u današnju raspravu, ali bilo bi dobro imati vanjske stručnjake. Mi i kao zastupnici iz Europskog parlamenta moramo imati mogućnost sudjelovanja. Hvala, hvala gospođa Müller hvala gospodine predsjedavajući na ovoj razmjeni. Znate da u Njemačkoj imamo širok pokret, građanski pokret protiv TTIP-a i svakodnevno je taj pokret sve jači i sada se postavlja pitanje, kao što je gospodin Dorfman rekao, u području sigurnosti prehrane, kako ćemo postupati sa GMO-om i što će se dogoditi sa hormonima rasta i kako ćemo osigurati da uvoz, uvezene namirnice iz sad iz SAD odgovaraju našim standardima. Zadnjeg tjedna smo na plenumu govorili o novom zakonodavstvu o lijekovima za životinje, a kakva je situacija u sad uvezano vezano uz antibiotike i njihovom korištenju u e, uzgoju životinja i hoće li možda iz toga proizići e, pritisak na europske uzgajivače i e, postoje li strateški planovi e, protiv e, krčenja šuma i kako Europska komisija vrednuje utjecaj na europsko šumarstvo i zadnje pitanje, ono što je meni važno, je smatra li komisija da ćemo u okviru sadašnjih pregovora da li će doći do dodatnog pritiska na uzgajivače životinja. Puno hvala. Thank you very much. Hvala. Gospodin Stajs, izvolite. Dank you, voorzitter. Ehm, Hvala, predsjedniče. Ja sam bio izvjestitelj za mišljenje vezano uz rezoluciju za TTIP o kojoj se glasovalo u sedmom mjesecu. Sjećam se da smo tada tijekom rasprave krenuli sa e, raspravom povjerenice Malmstrom iz 2014. kad je ona vrlo jasno rekla, a kasnije to i ponovila, da na različitim razinama imamo različite propise u odnosu na SAD, a tamo gdje su razlike velike, rekla je, nećemo nikad doći do dogovora. TTIP E, naravno tiče se uklanjanja necarinskih prepreka. Međutim, mi imamo i naše propise, imamo e, norme o kojima odlučimo demokratski unutar ovog parlamenta. Mi smo se borili za te propise, pregovarali smo o njima s vijećem. Ti su propisi izrađeni na demokratski način. U svakoj raspravi komisija nam kaže da kad razgovaramo s Amerikancima o necarinskim preprekama, e, ne bismo trebali smanjivati naše standarde. Ipak, e, istina je, e, poštovani kolege i kolegice i predstavniče komisije, da mi već sada u čitavom nizu sektora imamo smanjivanje tih standarda mislim na raspravu o patogenim čimbenicima u mesu. E, I mislim i na raspravu o kloniranju i gospodin Lize, zastupnik Lize je također rekao da e, pod utjecajem TTIP-a komisija daje e, manje jake predloge u odnosu na ono što se mislilo na početku. Također E, ovdje mislim i na pravilima o čistom benzinu i o čitavom paketu o boljem donošenju propisa. Dakle, općenito kad govorimo o TTIP-u, ne želimo da se naši e, standardi ugroze. E, svakako ih nećemo podići, to je jasno. Rekli smo vrlo jasno da ne želimo da komisija pregovara o čitavom nizu sektora. Kao prvo tu su e, javne usluge, javno zdravstvo, nakon toga hormoni u mesu, kloniranje i rič. Rič, ali ne samo rič, nego i primjena tog riča. Predstavnik komisije je prije rekao samo usput, e, usput je spomenuo rič. Ja vam mogu sad reći da na kraju pregovora ne bi trebalo ništa promijeniti u vezi sa ričom. Ovdje se tiče i primjene. Sad ćemo ići u Helsinki kako bismo primijenili rič i vidjeti što onda treba učiniti kako bi se poštivali ti propisi. Može li nam komisija zajamčiti da što se tiče primjene riča mi sad imamo pregovore ili ne, a ako to može zajamčiti onda što možemo očekivati od tih pregovora. I još jedno pitanje. Nedavno smo u parlamentu imali raspravu o SDS-u. ISDS, e, dakle poznata klauzula o arbitraži. E, postoji i prijedlog ECS povjerenice Malmstrom koja je na stolu Amerikanaca. Htio bih saznati e, kako stvari stoje u tom pogledu i jesu li Amerikanci prihvatili taj prijedlog. Smatraju li oni da je to prihvatljivo? Moj klub je jedinstven što se tiče stajališta u vezi s tim pitanjem. ECS je možda kozmetička prilagodba ISDS-a. E, to je za strane investitore koji dobivaju čak više prava odnosu na naše ulagače. I pitanje je e, možemo li mi kao parlament to prihvatiti, a mi kao klub sigurno ne. Hvala, gospodin Balco. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Vjerojatno cilj ovog dnevnog reda nije da vam navedem razloge zbog kojih ja u ime e, članica Europske unije smatram da će ovaj sporazum biti na njihovu štetu i što se tiče okončanje pregovora i e, globalnih biotehnoloških tvrtki mislim da treba osigurati njihovo mjesto u ovom sporazumu. Što se tiče mehanizma pregovora, Europski parlamenta je, u, je 8. srpnja e, nije glasovao za prijedlog o ISDS-u. no govorilo se o uspostavi posebnog suda. Stoga je moje pitanje kakva je situacija po tom pitanju, a drugo pitanje, Europska unija ima neke države članice, odnosno njih e, dvadesetak koje su uputile pitanja Europskoj komisiji o sporazumu i o tome hoće li biti potrebna ratifikacija sporazuma u državama članicama, odnosno na temelju Lisabonskog sporazuma. Hoće li taj sporazum, znači neće li trebati biti ratifikacija? Jer e, Europska komisija je e, odgovorila da o tome još nije odlučeno, znači hoće li biti potrebna ratifikacija. Znači zanima me kakva je situacija po pitanju mehanizma pregovora i kakva je situacija po pitanju ratifikacije sporazuma u državama članicama. Ja sam nezavisni zastupnik i još nikad od predstavnika Europske komisije nisam dobio odgovor na ova pitanja. Tako da molim vas sada učinite iznimku i odgovorite konačno na ova pitanja. Thank you very much, Mr. Peterle. Hvala, gospodin Peterle. Thank you, Mr. <clears throat> Mr. Chairman. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem predstavniku komisije na izvješću o stanju u pregovorima. Mislim da je uključio jako puno novih elemenata i jačanje naših stajališta koji su već uključeni u našu rezoluciju parlamenta je nešto pozitivno, zato i to pozdravljam. Međutim, ne samo zbog e, ovog trenutka koji se doživljava sada u Njemačkoj ili u drugim državama, čini mi se da građani Europske unije još uvijek imaju e, utisak da se radi o asimetričnom modelu e, odnosa između SAD-a i Europske unije. Mislim da trebamo nešto više učiniti u tom pogledu kako bismo izbjegli razloga zbog čega je došlo do takvog dojma. Mi na najvišoj političkoj razini dobili smo osiguranje da naši standardi se neće smanjivati u tijeku pregovora. A kako bismo to postigli, treba nam pravna osnova kako bismo izbjegli da se to dogodi. E, to je razlog zašto je došlo do mnogih pitanja na samom početku prošle godine zajedno s kolegama, bio sam u SAD-u i došli smo do zaključka da naši pogledi što se tiče mnogih pitanja su različiti. E, mi smo e, osjetljivi na različit način i na različita pitanja, posebice što se tiče kemikalija, kloniranja i e, GMO-a. S jedne strane SAD je čvrst entitet, a s druge strane Europska unija ima mnogo država članica i većina tih država članica ima velike rezerve e, u odnosu na američko poimanje GMO, kloniranja i drugih pitanja. Mislim da još uvijek podcjenjujemo te razlike. Dakle, moje pitanje, ako sam dobro shvatio, američki prijedlog. Dakle, e, e, pravila vezana uz okoliš bi trebala biti vezana uz mehanizam ISDS-a. Moje pitanje e, koje smo mjere poduzeli sa strane Europske unije naspram Amerikancima kako bismo se zaštitili. Dakle, komisija nadam se, želi zaštititi naše, naša pitanja okoliša u slučaju da nastane spor. Imamo takozvanu regulatornu autonomiju. Htio bih da mi kažete unatoč novom mehanizmu ISDS-a koji štiti tu autonomiju, kako bismo mi mogli povećati, poboljšati standarde u budućnosti? I htio bih znati kako ćete uzeti u obzir um, tu osjetljivost država članica na okoliš, to je sve za sada od mene. Hvala. Hvala, gospodin Poc. ja e, pozornje, sam s Ja s velikom pozornošću pratim ovu raspravu zato što sam surađivao sa kolegom Stajsu na našem stajalištu i e, zanima me kakva je situacija ovdje u Europskom parlamentu i studiram sve materijale i ne razumijem zašto bi ti dokumenti trebali biti e, tako povjerljivi. No, čini mi se da ono što je rekao upravo gospodin Peterle, da sve što smo do sada vidjeli govori o tome da ovo jesu asimetrični pregovori. Europska unija definira određena stajališta u kojima može popustiti, a SAD inzistira na svojem stajalištu. To je to. To možemo iščitati iz pregovora. Znači, pregovori su asimetrični i sadašnji rezultat je asimetričan i točka europsku javnost ne možemo uvjeravati da nije tako kada tome je tako. Bez da sada iznosim povjerljive informacije, e, mene bi zanimalo da li Europska komisija to priznaje da ovi pregovori nisu mogući bez izmjene europskog zakonodavstva, to je sasvim jasno i da će doći do promjena. Shvaćam da Europska komisija mijenja određene provedbene odluke koje se temelje na demokratskoj kontroli. No, recimo što se tiče pesticida, možda Europska komisija neke pesticide odobrila koje nije smjela. Kada govorimo o tragovima o hrani. Tu bi mogao navesti čitav niz primjera, primjerice glifosati ili neki drugi proizvodi i možda bismo trebali provesti detaljnu analizu i onda bismo vidjeli da moramo prilagoditi mnogo toga sjevernoameričkim standardima, no ne želim duljiti. Zaprepašten sam i i dalje ću pomno pratiti raspravu. Zatim ono što me još brine je jedna spoznaja nakon e, posjeta kongresu i nakon rasprave s kolegama tamo. Čini mi se da tamo nije došlo do nikakvih izmjena. Naime, Sjedinjene američke države nisu u stanju dati jamstva da će obveze iz pregovora o TTIP-u e, spustiti na e, subfederativnu razinu. Ono što SAD e, provodi kao svoje zakonodavstvo ne može biti na federalnoj razini, to smo već čuli. I ako SAD ne može jamčiti E, pregovore e, i e, obveze za pojedine savezne države, onda mislim da nema smisla razgovarati o TTIP-u ako određene savezne države neće se morati držati obveza iz pregovora. Zatim zahvaljujem se Europskoj komisiji što je konačno počela pružati otpora ovom sjevernoameričkom biznisu u područjima disruptora, endokrinih disruptora. Bio je izvršen veliki komercijalni pritisak i Europska komisija e, se sada protivi ovom e, pritisku i to vidim u zakonodavnom području. Znači Europska komisija je konačno počela zauzimati pozitivno stajalište no svakako su ovo asimetrični pregovori, to moramo priznati i mislim da e, u budućnosti e, moramo vidjeti hoće li SAD prisiliti savezne države da se drže onoga što je pregovoreno. Hvala. Hvala, gospođa Gerling. Hvala, predsjedniče. Htjela sam samo dati vrlo jasnu izjavu ja želim da osiguramo da se postigne uspjeh i da dođe do dogovora u pogledu ctip a Mislim da je trgovina sa SAD-om jako važna za ekonomsku budućnost Europe. E, to je jako važno pitanje za mene jer dolazim iz Ujedinjene kraljevine i ubrzo će se u mojoj državi održati referendum o članstvu Europskoj uniji. Jedno od važnijih pitanja je to što nam Europska unija daje pristup e, iz, e, izvoznim tržištima. Ja se nadam da će se to pitanje što prije riješiti. I to je e, zato što želim dati komentar. Ja ne dolazim iz skupine onih koji žele blokirati pregovore o TTIP-u, ali, i tu je veliki ali, mislim da smo došli do trenutka kad moramo dobiti detalje i to posebice u nekim područjima koje su mnogi kolege spomenuli za koje smo mi nadležni e, moramo imati nekakav kompatibilan dogovor zato što nam se stalno govori i nemam razloga da ne vjerujem da je tu dobra namjera iza svega toga, da ćemo osigurati da se naši standardi održe na visokoj razini. E, sada dolazimo do trenutka kad moramo imati sljedeću prezentaciju komisije o TTIP-u i ona nam mora dati točno objašnjenje e, kakve ćemo mehanizme imati kako bismo postigli tu ekvivalentnost e, i sukladnost. E, mislim da je tu dobra namjera, ponavljam, ali pitanje je kako ćemo to postići, jer ako nemamo način e, da to postignemo, mogla, možda bismo trebali staviti sa strane jedno poglavlje, jer e, ovaj parlament treba se složiti i ovdje sam danas čula mnoga mišljenja, možda se s nekima i ne slažem, ali treba sve uzeti u obzir na vrlo ozbiljan način. Ne smijemo misliti da će se ovi pregovori temeljiti samo na onome što kaže parlament. Stvarno mislim da bi komisija se trebala nama obratiti sa više detalja o mehanizmima koje namjeravaju provesti. Hvala. Hvala, gospođa Jatrmaki. Kiitoksia tiedoista. Hvala predsjedniče, hvala na ovim informacijama ennen Ipak potrebno nam je mnogo više informacija kako bismo procijenili ovu situaciju. Mogu reći e, tek onda je li sve to dobro ili nije. Vi ste rekli da što se tiče e, regulatorne suradnje došlo je do napretka a kad se tiče e, regulatornih propisa može se dogoditi da smanjimo razinu naših standarda ili da povećamo njihovu razinu. Mi nećemo e, te standarde smanjiti. E, pitanje je sada u kojim područjima smo postigli veći standard, dakle u čemu je postignut napredak. E, htjela bih da mi date više informacija o sigurnosti hrane, korištenju antibiotika i zaštiti potrošača. Nije dovoljno da kažete da imamo viši ili niži standard ili da smo ostvarili napredak, jer to nam ne kaže ništa. Mi ne znamo točno kako se razvijaju stvari. Dakle, konkretno, sigurnost hrane, zaštita potrošača. Molim vas nekoliko konkretnih primjera kako smo postigli napredak. Osim toga želim pitati imate govore o carinama i ako ste do sada pregovarali o carinama što je postignuto u tom pogledu. Treće pitanje u kojem području nije došlo do napretka uopće. I koja pitanja su ostavljena za sam kraj pregovora zato što su vrlo sporna. I još jedno vrlo važno pitanje. E, hoće li e, nešto biti obvezujuće za SAD? Ovdje mislim na prethodne pregovore kad ste pregovarali sa SAD-om i na samom kraju u posljednjoj fazi ispalo je da njihove države uopće nisu e, obvezane na nešto i onda je parlament to odbio. Dakle, u krajnjoj fazi bismo trebali dobiti precizne informacije o tome i trebali bismo shvatiti hoće li na kraju države SAD-a e, biti e, obvezane na nešto jer barem s moje strane trebam to znati, trebala bih saznati hoće li nešto biti obvezujuće na federalnoj razini ili neće. Eto, htjela bih više informacija o tome. Hvala. Hvala, gospođa Gardini. Hvala. Kao prvo, htjela bih se zahvaliti na ovoj mogućnosti razgovaramo s vama i trebam reći da smo danas čuli u ovim pitanjima koja su upućena komisiji da postoji e, mnogo mišljenja unutar parlamenta i ipak e, tu postoji međusobna povezanost i to će omogućiti da pregovore vodimo do samog kraja. To e, smo vidjeli kad smo govorili o novoj hrani, zato što nismo mogli doći do dogovora o kloniranom mesu, mesu kloniranih životinja. To smo pocrtali e, već e, u prethodnom sazivu kad smo se sastali sa glavnim pregovaračem Berserom. Najviše smo zabrinuti vezano uz pitanja koje su nadležnosti našeg odbora, dakle sigurnost hrane, zdravlje životinja, okoliš i informacije koje se pružaju potrošačima. Kolegica Gerling je to rekla i to je jasno da je zanimljivo za Europsku uniju privesti kraju pregovore o ovom trgovinskom sporazumu. Ali istina je također da je kvaliteta ovog sporazuma ključna. E, pristup Europe i Amerike su različiti. E, pomislimo samo na e, načelo predostrožnosti koje mi imamo u Europi i na kontrole koje mi ovdje imamo, jer Europa kontrolira e, proizvode, prehrambene proizvode od polja pa sve do stola, a to u Americi nemamo. Imamo 82 pesticida koji su zabranjeni u Europskoj uniji, a u SAD-u su ipak dozvoljeni. Neću govoriti o GMO-u i o hormonima. Eto, o hormonima se već govorilo. Amerikanci koriste antibiotike čak za uzgoj životinja i znamo koliko je ta tema osjetljiva. U SAD-u 70% antibiotika koji se koriste, koristi se u uzgoju životinja i kod uzgoja životinja antibiotici se daju preventivno, a samo 10% se koristi za liječenje životinja i 20% za liječenje ljudi. Dakle, shvaćamo koliko su velike te brojke, a u Europi e, takvo što nemamo zato što se u Europi e, takvo korištenje koje u SAD-u postoji mjera 80% je zabranjeno. I da ne govorimo o korištenju klora za ispiranje e, piletine i u nekim slučajevima se ne koristi čak ni voda zato što se e, piletina stavlja direktno u e, hladnjaču. Dakle, smanjuje se temperatura hrane na samom početku i metodologija je prilično precizna. E, kloniranje smo već spomenuli, nakon toga zemljopisna oznaka podrijetla, Amerikanci nemaju oznake izvornosti, mi imamo 271 oznaku i to je to. Dakle, ja bih htjela pitati sada komisiju. Možemo li koristiti metodologiju za koju smatram da smo je mi naznačili u samom početku. Dakle, da imamo zajednički pristup ili međusobno priznavanje u slučaju zajedničkih standarda ili da ograničimo suradnju tamo gdje su standardi različiti, e, da ograničimo na razmjenu suradnje ili na nešto drugo. Dakle, ako pročitamo materijale vezano uz ova pitanja, meni se čini da nije baš ovaj pristup primijenjen. Jer e, prehrambeni sektor u pogledu fitosanitarnih proizvoda predviđa specifične propise e, o kojima će se pregovarati između dviju strana, ali ne uzima se u obzir ekvivalentnost koja bi omogućila prihvaćanje, uzajemno prihvaćanje e, pravila druge strane. E, zbog toga sam zabrinuta, zato što bi tu mogla nastati mnoga kontroverzna pitanja. Zato želim pitati komisiju koliko smo daleko došli vezano u sva ova pitanja. Hvala. Hvala. A sada gospođa Dornano. No, hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Nakon drugog kruga pregovora radilo se prije svega o regulatornoj suradnji. Sada me zanima iduće, možda možete nešto više reći o onome u čemu je postignut dogovor. Europska unija je već rekla da će GMO i neka druga pitanja ostaviti po strani za sada. Postoji vrlo velika razlika između SAD-a i Europske unije vezano uz sljedivost. Na jednoj strani Atlantika postoji određena sljedivost između država članica, ali samo 18 mjeseci dok u Europskoj uniji imamo sljedivost životinja od samog početka, znači od njihovog e, rođenja. Standardi zaštite dobrobiti životinja su sasvim različiti. Postoje velike suprotnosti i sad me zanima e, ima li Europska komisija planove da proširi ovo pitanje. Zatim, e, rizici kod kemijskih proizvoda. U sd u se govori o pretjeranim rizicima kod određenih tvari. No, unatoč velikih sumnji određeni e, proizvodi e, se zabranjuju, a u Europskoj uniji imamo načelo prevencije. Stoga moje pitanje, e, pregovori u ovom području, hoće li se predvidjeti zajednička pravila u ovome području i ako da, u kojem će smjeru oni ići? Hvala, gospođa Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja pozorno pratim ovu temu već e, nekoliko godina i vrlo sam zainteresirana za temu, a i građani u mojoj domovini Hrvatskoj. Često sudjelujem na okruglim stolovima i emisijama gdje me građani, postavljaju pitanja, pa ja ću danas postaviti upravo ta pitanja koja oni mene pitaju u svakom slučaju ja ne pripadam u one koji su protiv ttip a dapače ja sam za to da jačamo naše zajedničko tržište da postanemo konkurentni u odnosu na rastuća tržišta dalekog istoka i u svakom slučaju ttip kao ideju maksimalno podržavam. E, međutim ostaju neka pitanja nerazjašnjena e, koji su tome razlozi povjerljivost pregovora osobno sam nekoliko puta bila u sigurnoj sobi ne bi li se bolje informirala međutim naravno da to nije realno ni moguće u kratkom vremenu sagledati tolike silne dokumente. u svakom slučaju zbog povjerljivosti i zbog eventualne netransparentnosti građani bivaju e, protivnici ovog velikog ugovora ili sporazuma. u svakom slučaju nakon što smo donijeli rezoluciju parlamenta imamo neke osnove ipak ostaju neke stvari nerazjašnjene pa ću postaviti dva pitanja. dakle činjenica da će nam trebati pravna osnova ili promjena neke legislative da bismo mogli e, odredbe ovog sporazuma staviti e, u promet znači trebamo mijenjati legislativu imamo nekakva uvjerenja i osiguranja da se naši europski standardi neće mijenjati bolje rečeno neće snižavati ali dvije teme su jedna je e, i konkretno postavljam pitanje predstavniku komisije hoće li biti potrebna ratifikacija u svakoj državi članici odnosno njezinom parlamentu to je nešto što nije izrijekom e, kazano do sada i drugo pitanje koje muči građane to je instrument isds oko kojega nisam sigurna jesmo li postigli suglasje. to su dva pitanja koja muče naše građane i naravno uvijek se postavlja pitanje gmo a kloniranja i pesticida gdje vjerujem da ćemo ostati pri našim europskim standardima. hvala vam. Tack också till kommissionen för denna möjlighet att utbyta åsikter och information. Eh, Hvala komisiji na ovoj prilici za razmjenu mišljenja i informacija. Ja sam eh, jedna od članica eh, one skupine koja misli da je dobro imati trgovinski sporazum, ali želim odluke donijeti tek kad imam dovoljno informacija. Naime, puno je neodgovorenih pitanja na koje nam treba više informacija prije nego što možemo zauzeti E, odgovor na to kemikalne politike, sigurnost hrane, antibiotici, e, stočarstvo, GMO, e, sindikalna prava i tako dalje. Znači, ukratko, treba nam više konkretnih detalja i odgovora prije nego što možemo zauzeti stav o tome. I to zato što nije dovoljno da nam se kaže da idemo u pravom smjeru, jer ako pogledamo razvoj stvari u ovom trenutku u poljoprivrednom sektoru, obzirom na povećano korištenje e, prevencije antibiotika, što je već e, sada loša stvar za okoliš i javno zdravlje i tako dalje. To nije nešto, mislim, to je nešto čime se bavimo svakodnevno i sada recimo ovdje politika prema kemikalijama Europske unije treba biti ojačana kako bi se poboljšale stvari za javnost i za okoliš e, o, načelno. Dakle, to je ono što činimo u Europi, ali s Amerikom kao da idemo u krivom smjeru, ne činimo dovoljno da jačamo i branimo standarde koji su nam potrebni za zaštitu javnog zdravlja i okoliša. Znači treba nam više konkretnih e, činjeničnih informacija u odnosu na područja koja e, pokriva ovaj odbor i treba nam e, više o, odgovora o tome s od strane komisije. Ali hvala vam na svemu naime što ste i danas rekli. Gospođa Hvala. Ja sam također htjela iskoristiti priliku kako bih komisiji postavila neka pitanja. Kao prvo, htjela sam jednostavno reći nešto vezano uz ovaj sporazum. O njemu se danas premalo govori, posebice u Italiji. Rasprava o tom pitanju uopće nije prisutna među građanima, a građani su zapravo prvi koji će osjetiti posljedice ovog sporazuma. Prema procjenama učinka koje su nam na raspolaganju, koje smo mogli pročitati, u najboljem slučaju rezultati će, rezultati će, stvarno, rezultati će biti loši e, ako ih usporedimo sa snižavanjem sigurnosnih standarda Europske unije. Mnogi su kolege govorili o mnogim pitanjima koji se posebice tiču nadležnosti ovog odbora. Pitanje za komisiju vezano je za e, klauzulu SDS. Možete li nam objasniti e, kako je došlo do e, slučaja Monsanto protiv Kalifornije jer bi se glifosat htio uključiti među e, one tvari koje su potencijalno kancerogene i onda e, i zabraniti. Evo to bi moglo biti samo jedan primjer onoga što bi se moglo dogoditi kad bi to bilo uključeno u klauzulu SDS. Evo tako možemo shvatiti što bi se moglo dogoditi u Europi kad bi se ovakva klauzula stvarno uspostavila. Hvala. Now at the of uh, the question made by the Dakle, hvala na pitanjima koje su kolege iznesla. Sada vraćam riječ komisiji na, da odgovori na ovo. Zahvaljujem e, svim onima koji su postavili pitanja, u nekim slučajevima vrlo konkretna pitanja. Priznajem da je ovo e, E, <clears throat> nešto što e, bih trebao otići, mislim, e, što, što, je najbliže, što me vodi najbliže onome što sam radio kad sam bio student, otišao i provjerio. Ali dobro, evo, mogu sada reći otprilike sljedeće, da se... Da, da mi želimo dobru suradnju sa ovim odborom od kako smo pokrenuli pregovore i E, sve ono što kažu zemlje članice mi unosimo u naše administrativne dokumente, sve smo zabilježili i e, imam e, petero ljudi iz različitih dijelova komisije i naš je zadatak i obveza prema vama da te sve zabrinutosti, sve što sva pitanja koja su izražena uzmemo u obzir i osiguramo da se njima doista pozabavimo. Posebice je gospodin Balčo je pitao E, zatražio iskreni odgovor na svoja pitanja i ja ću to pokušati učiniti sa, naravno prema svima vama. Ali ako mogu se odgovoriti proizvjetelju Dorfmanu u vezi njegovog pitanja o odnosu sa izborima u Sjedinjenim e, državama. Naravno da je to nešto više za američku stranu da upravljati ne, ali mislim da je istina također da dva najveća e, predsjednička kandidata, gospodin Trump i gospođa Clinton, su e, govorili o američkoj trgovinskoj e, politici, ali više o transpacifičkom sporazumu koji je već sporaz, e, sklopljen, ali gospodin Trump je svakako naznačio da bi on želio to ponovno otvoriti. Dakle, to jesu pitanja kojima ćemo se detaljno baviti, ali e, svejedno moram reći da je vlada, njihova vlada predana zajedničkom projektu koji smo pokrenuli, kao što sam već rekao, da oni također e, žele da se pokuša stvar zaključiti ove godine. Hoće li to biti moguće, to ćemo vidjeti, ali svakako to ono što su javno najavili. I sjećam se sa sa sastanka s gospodinom Došmanom prošle godine koji je rekao da on uzgaja jabuke e, u Eh, Austriji u svom eh, eh, zbog u svom dvorištu, ali Evropska unija izvozi jabučni sok u Americku, ali ne i jabuke, ali mnogi su to spomenuli, na primjer, što se tiče dugih birokratskih postupaka koji se provode u području voća i povrća a koji e, naši pregovarači često podsjeća Amerikance su puno duži nego e, za Europskoj uniji da dade e, i dozvolu za uvoz GMO proizvoda. Znači ona pritužba s američke strane da treba golema količina vremena da bi se odobrilo neki GMO i da to nije znanstveno i tako dalje. Mi to uvijek možemo odbiti E, time što pokažemo koliko je njima vremena potrebno, e, čak i sa ovim jabukama i kruškama koje su isključene sa ruskog e, tržišta zbog protomjera koje je poduzela Ruska federacija prije dvije godine i o kojima još uvijek nismo za koje još uvijek nismo dobili pozitivni odgovor. Ali to pokazuje koliko su samo komplicirani ovi pregovori jer E, imamo na umu sve ono od vas koji kažu da se ovdje u pregovorima ne smije snižavati razina zaštite, naravno da ne smije, to je povjerenica jasno rekla, ali imamo i obvezu i prema vašim građanima i vašim proizvođačima da dobiju fair pristup stranim tržištima i o tome se također radi ovim pregovorima. E, Općenito mnogi od vas pitali su pitanje o, postavili su pitanje o razini zaštite. Naime, neće se smanjivati razina zaštite putem TTIP-a i želio bih reći da su razine zaštite utvrđene od strane regulatora, a ne pregovarača iz uh, Digitrade-a. Mi omogućavamo mehanizam regulatorne suradnje između regulatora s obje strane Atlantika, ali oni su neovisni, i suvereni i vidjet ćete da u tekstu TTIP-a a to je američki stav kao i europski stav, da će regulatori svakako biti autonomni i suvereni u svom pravu utvrđivanja razine zaštite uz odobrenje e, odgovarajućih parlamenta, uključujući i Europskog parlamenta. I to se neće promijeniti i nećemo stvarati jedinstveno tržište sa Sjedinjenim državama kao što imamo između zemalja članica. Radi se jednoj temeljnoj razlici ovdje, mi želimo potaći regulatornu suradnju kako bismo smanjili ne potrebne barijere trgovini. I upravo je to po ishodište. Postoji razlika između necarinskih trgovinskih barijera koja je nepotrebna duplikacija i košta E, društvo u Europi, naime čime čini naše robe i usluge manje konkurentnima i necarinskih barijera koje su odraz demokratskih izbora koji mogu biti drugačiji u Europi i u Sjedinim državama. Naime, postoje razna područja kojima se bavi, ovo ovaj je odbor e, i mnogi ste to rekli u svojim komentarima, gdje se naši pristupi razlikuju i to smo također i rekli u pregovorima. Naime, rekli smo da naša e, temeljno zakonodavstvo za GMO nije pitanje za pregovore i mi smo pojasnili da ovim pregovorima nećemo e, dopustiti uvoz govedine koja je na hormonima ili stoke E, koja je uzgana e, uz pomoć e, hormona za rast. Naime, postoje jasni parametri koje smo objavili, gdje se i naša povjerenica jasno očitovala i za što nas možete držati za riječ, jer to možete vidjeti u tekstovima koje smo podnijeli, a koji su vam svi dostupni. Svi regulatorni prijedlozi dostupni su u sobi za čitanje svima, uključujući i u koncu solidirani oblik koji obuhvaća i američki dio. Znači, a naš predlog je na internetu. Mislim, oni koji kažu da su to tajni pregovori, bi se trebali bolje informirati jer mi već mjesecima držimo sve naše predloge na, na internetu, a izabrani predstavnici mogu vidjeti konsolidirani tekst, znači koji pokazuje predloge suprotne strane us u sobi za čitanje. I također, to je također e, od Božića dostupno je nacionalnim zemljama članicama, znači 23 zemlje članice za sada, mislim četiri još nisu, ali mislim da 23 već jesu, uspostavile nacionalnu tajnu sobu za čitanje, za čitanje tih konsolidiranih tekstova i te sobe za čitanje također dostupne su i nacionalnim parlamentarnim zastupnicima, ne samo europskim zastupnicima, nego i vašim kolegama u nacionalnim parlamentima koji imaju pristup konsolidiranim tekstovima i možete nas pozvati na red i držati za riječ ako postoje neke odredbe u tekstu u kojima vaša stranka ili e, vi e, osobno želite e, nešto prokomentirati jer nije u skladu. Dopustite da sada još se osvrnem na nekoliko komentara koje ste iznijeli i nadam se da ću moći biti što je moguće sveobuhvatnije ovdje. Uh, Što se tiče održivosti procjene učinka, uh, tu smo uh, surađivali sa jednim vanjskim konzultingom, to će biti neovisno izvješće i to ta savjetodavna tvrtka ima slobodu da se informira o različitim poglavljima. To će biti kvantitativna i kvalitativna studija, a cilj izvješća koje sadrži nekoliko stotina stranica je kvalitativna procjena no isto tako i kvantitativna procjena učinaka ovog sporazuma kada se počne provoditi studija se bavi i sa specifičnim sektorima, primjerice sa socijalnim pravima ili maritimnim sektorom. Čitav niz e, sektora je identificirano, postavljen je čitav niz pitanja koja se nalaze u središtu procjene učinka održivosti. To nije e, samo kvantitativna procjena, već se radi i o održivosti. A kvalitativni aspekt ovog sporazuma se stavlja u fokus i mi kao komisija radimo na tome da vam možemo na kraju ponuditi ugovor koji je e, kvalitativni kolektivan ugovor e, najbolje kvalitete, znači ne radi se samo o otvaranju tržišta, već se radi i o sredstvu e, pomoću kojeg ćemo, alatu pomoću kojeg ćemo širiti određene vrijednosti. Razlike između nas i SAD-a su puno manje, to ćete znati ako uz to usporedite sa drugim e, trgovinskim partnerima, primjerice sa Rusijom, Kinom, Indijom. Gospođo Müller. Samo odgovor e, za krčenje šuma. Mi imamo odredbe u e, tekstovima koje smo podnijeli američkoj strani u prosincu a uključuju sve obveze e, za održivo e, šumarstvo, uključuju također obveze za zajedničku borbu protiv ilegalnog krčanja šuma i potiče se korištenje drva iz e, održivo e, upravljanih šuma u našim drvnim, industrijama te uključivanje to u ugovore s trećim zemljama. Znači pokušavamo raditi i nove strane u TTIP-u gdje imamo zajedničke ciljeve koje dijelimo sa Sjedinjenim državama. Pitanje gospodina Stajesa. Mislim da sam već e, pokušao govoriti o razlici između e, necarinskih prepreka koje su izraz različitih političkih stajališta i tamo gdje postoje razlike, te razlike ćemo morati jednostavno prihvatiti. Ovaj sporazum nema za cilj da određene vrijednosti sada oslabi koje ovaj dom, ovaj parlament ili vijeće e, zajedno e, zastupaju koje su odredili e, tijekom zadnjih nekoliko godina i sve odluke koje donosimo po pitanju provedbe ovog sporazuma, primjerice kako bi postigli ekvivalenciju, e, se e, prezentiraju u parlamentu kako bi dobili pristanak parlamenta. Znači, ne radi se o nekakvom tehnokratskom postupku bez e, demokratskog nadzora. A što se tiče uredbe Rič, također je važno reći da smo ustanovili veliku razliku između nas i naših američkih prijatelja. Jedan komentar koji se tiče ulaganja. Nekoliko pitanja, uključujući gospodin Balča, pitali su gdje stojimo sa ovim vrlo važnim dijelom pregovora, a o kojemu se ovdje u parlamentu vodile dugačke rasprave, a kojima se govorilo u javnim raspravama, koji su posebice e, kontroverzni dio rasprava o TTIP-u. Naime, e, nakon dugačkih konzultacija koje su uključivale sve dionike civilnog društva i također dugačke rasprave u ovom domu i dugačke rasprave sa zemljim članicama koje također podsjećam da su e, glavni čuvari ovih sporazuma. E, stvorili smo sasvim novu platformu za rješavanje sporova između investitora i države i to je nešto e, što nije evolucija nego potpuna transformacija. Stari SDS postupak je u potpunosti promijenjen, znači primijenili smo jedan transformativni pristup gdje smo sada e, predložili da se uključi pravosuđe u investicijske E, arbitraže i da se to čini u kontekstu u kojemu pravo na reguliranje je e, formalno uključeno u poglavlje o mehanizam o arbitraži u sporovima. Znači, ova judicializacija je da sada stranke u sporu više nisu, e, više ne mogu same imenovati arbitre, nego e, će suverene vlade imenovati e, arbitre, suce u arbitražnom procesu koji će se nasumice imenovati kao e, arbitri u sporazumima koji će se voditi javno i bit će prilika za, za, za žalbu i to je dakle eksplicitna potvrda prava na regulativu i reguliranje. E, I to je odgovor e, na e, vrlo stroge, vrlo čvrsta mišljenja koja o tome ima cijelo društvo i građani. Mislim, dakle, ovo su pregovori, ovo je naš prijedlog i mi smo potrošili cijeli krug pregovora u veljači sa američkom stranom da pojasnimo zašto mi mislimo da je ovo prava ravnoteža koju Europa treba održati i koju treba proizaći iz ovog sporazuma i nije tajna reći sad ovdje da smo također rekli da je to i mišljenje Europskog parlamenta, a u odnosu na e, e, e, na sve zaštite i na sve ravnoteže koje se odnose na zaštitu ulaganja. I sve, još jednom ponavljam, će na kraju podlijegati i kontroli i odobrenju parlamenta. Hvala. E, gospodin e, Poč e, pita nekoliko pitanja o povjedljivosti. Mislim da sam odgovorio što se tiče u ono kad sam govorio o pristupu tekstu sporazuma, ali postavljeno je pitanje o potencijalnoj asimetričnoj E, prirodi e, ovih sporazuma. Naravno da su, da su oni federalne države, ali i mi smo također nekim svojim pogledima. Znači, ako sada imamo pregovore između dva gospodarstva koje su otprilike jednako razvijena i jednake veličine, znači, tu sada e, uspjeh ovisi o ujedinjenosti izme, s naše strane i naravno parlamentu Sjedinjenih država koji će poklopiti e, sporazum i e, prenijeti poruku o uravnoteženju konačnog e, sporazuma. Znači, sa strane vijeća to je upravo u fokusu pažnje, znači to zemlje članice na tome inzistiraju. Znači potreba za uravnoteženosti, visokim standardima i sveobuhvatnošću u rezultatima za naše građane, a koji će dovesti do ekonomskog rasta i radnih mjesta. Provedba ovog sporazuma s europske strane će se e, raditi u većini slučajeva delegiranim aktima i kao što znate e, oni daju ovom domu sve nadležnosti koje ste tražili. A što se tiče e, američke strane, neki su postavili pitanja o federalnoj strukturi Amerike. Znači kad je TTIP zaključen i kad su ga obe strane ratificirale, vlada Sjedinjenih država preuzeći će odgovornost za provedbu sporazuma na svim e, razinama e, upravljene vlade i e, obzirom da će ugovor e, obuhvaćati obvezujuće mehanizme za rješavanje sporova, ako oni nisu na bilo kojoj razini subfederalno ispunjeni, mehanizam i dalje funkcionira. To ne znači da postoje neka područja politika koja su sada u nadležnosti saveznih država u Sjedinjenim državama. Na isti način kao u Europskoj imamo mi razna područja koja nisu e, područja nadležnosti Europske unije. Znači pitanje što se odnosi na subfederalnu razinu je više sljedeća stvar. Kakve se e, obveze mogu pregovarati sa Sjedinjenim državama u područjima gdje se kompetencije nalaze i nadležnost nalaze na subfederalnoj razini. Nadate da je to posebice važno pitanje za javnu nabavu, na primjer, gdje mnoga diskriminacija koja utječe upravo na e, sudionike u javnim natječajima s europske strane se upravo provodi i usvaja na subfederalnoj razini. Dakle, mi moramo pronaći dio rješenja eh, u pregovorima o javnoj nabavi obvezama koje će preuzeti države i gradovi i okruzi na razini Sjedinjenih država. A isto tako priznavanje profesionalnih kvalifikacija gdje često u Sjedinjenim državama se to čini na, e, držav, razini saveznih država. I mi, ni naše zajedničko tržište, jedinstveno tržište nije potpuno e, savršeno, ponekad e, imamo područja gdje zemlje članice imaju vlastite propise. Znači dio ovih pregovora je pronaći pravnu, pravu ravnotežu, ravnotežu između obveza na federalnoj razini a negdje tamo gdje je subfederalna razina nadležna tražiti angažman te razine kako bi se e, dobili obvezujući sporazumi i ugovor. Ali kad su oni jednom prihvaćeni, kada su ucrtani i zacrtani u e, zakonski okvir, oni su onda u punoj e, mjeri obvezujući za subfederalnu razinu i svi koji znadete američki sustav znadete da su oni e, prilično e, temeljiti što se tiče pravne primjene. E, o, odgovor e, gospođe Gerning o rezultatima. Znači mi sada ulažemo velike napore u razvoj u sastavljanje teksta. Znači da bismo do ljeta vi i naše zemlje mogli vidjeti koji e, pristup namjeravamo zauzeti u raznim sektorima. Pristupi se naravno razlikuju i sami ste to vi rekli, pristup za kemikalije možda je sasvim različit od pristupa za standarde sigurnosti motornih vozila ili pristupa u farmaceutskim proizvodima ili inspekcijama e, proizvodnih pogona farmaceutskih. Znači, gledamo što je moguće sa svim e, ovim ograničenjima koje je spomenuo gospodin Stasa, e, koji proizlaze iz legitimnih političkih odluka i politika, uključujući one koje izrazi izrazio ovaj parlament. A gdje postoje takve razlike, nastavit ćemo s njima živjeti, naravno, ali tamo gdje postoje razlike koje su zapravo ne, beznačajne za recimo e, e, e, što se za građane što se na primjer tiče sigurnosnih standarda vozila mislim sigurnosni standardi trebaju biti isti i u Europi i u Americi ali vode do golemih povećanja troškova za tvrtke koje proizvode modele obično europske jer znate, naše tvrtke su eh, puno investirale i eh, preko Atlantika, to značajno povećava njihove eh, mogućnosti. Znači, u nekim područjima doista postoji nepotrebna duplikacija regulatornog okvira. A drugi dio regulatorne suradnje je više razmjene informacija između regulatora kako bi razina zaštite mogla ići na gore i ujednačiti se prema gore kao, kao cilj koji ste mnogi nazvali. Znači, cilja ako sve ostane onako kako jeste, a pritom možemo poboljšati neku regulativni okvir zbog boljeg pristupa znanstvenim saznanjima, suradnje regulatora na bolji način ili ako, na primjer, možemo generičke lijekove brže staviti na tržište, a kako bi se dostupni lijekovi mogli dostaviti našim građanima u kraće vrijeme zato što smo uspjeli ubrzati proces odobravanja, to je svakako neto prednost za naše građane. Gospođa Maki, pitanje o tarifama. Napredujem e, o, o ovom području carinskih barijera. Tu smo zapravo e, došli prilično daleko e, u pregovorima. Već smo gotovo na završno dijelo pregovora. E, područja u kojima je napredak bio dosta težak, iskreno ću reći, u nekim e, područjima ovih pregovora puno je još e, posla pred nama, a to se uglavnom odnosi na pristup tržištu u ovom trenutku. Dakle, to je sam temelj cijelih trgovinskih pregovora. Ako pogledate posljednjih 50 godina, ali pronalaženje prave ravnoteže i pristupa u području javne nabave i u području usluga, otvaranja tržišta, pokazuje se prilično teškima e, i oduzimaju veliku e, količinu vremena e, i komisiji i američkoj strani svakako. Komentari gospođe Gonano o sljedivosti. Mislim da ste u pravu, postoje razlike i o dobrobiti životinja također mislim da ste naravno u pravu, ali u mnogima tih područja mi putem TTIP-a pokušavamo postići napredak. Neće to biti neki revolucionarni napredak, više evolucijski periode, ali predlazi recimo za dobrobit životinja, korištenje antibiotika, i u nizu drugih područja koja su blisko povezana sa zadacima i odgovornostima ovog odbora, mislim da ćete e, uvidjeti da pokušavamo napredovati e, sa e, američkom stranom. A parametri za ocjenu rizika su u samom srcu regulatorne suradnje i E, sveobuhvatni princip, načelo koje imamo, da trebamo prepustiti regulatorima odlučivanje. Znači to ne čine trgovinski pregovarači, nego regulator, e, regulatorni dio će pogledati u kojoj mjeri se e, mogu vidjeti mehanizmi za priznavanje ekvivalentnosti. Ti mehanizmi će naravno biti podneseni vama na, u odgovarajućem trenutku ili u sporazumu ili nakon e, sporazuma, ali svakako naša je namjera e, uključiti vas u svakom od koraka. Gospođa Ivi o pesticidima, sam e, glifosantilu, mislim da je trenutno na razini zemalja članica pitanje odobravanja, a ne komisije u ovom trenutku. Nadam se da sam obuhvatio pitanja koje ste postavili. Ne znam jesam li prošao ispit, ali nadam se da sam barem djelomično odgovorio na vaša pitanja. I ja i moji kolege svakako smo e, vam na raspolaganju da e, odgovorimo na bilo kakva pitanja bilateralno ili izravno putem naših ureda. Hvala. Uh, Hvala komisiji na ovim pojašnjenjima i uvjeren sam da će ovaj e, odbor e, pažljivo pratiti ovu agendu TTP-a. Sada prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Priprema postizborne revizije višegodišnjeg financijskog okvira 2014. do 2020. E, input parlamenta prije predloga komisije. Pa sad evo ko želi otići može li to tiho i polako. Yeah, Commission, I think, can Molim vas da vaše rasprave vodite izvan dvorane. Zahvaljujem komisiji što će sada nastaviti s odgovaranjem na pitanja izvan dvorane. A odmah dajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Francesku Gambuzu iz EPP-a. Imate riječ, izvolite. Please, my friends, leave the room. Molim vas, eh, poštovani kolege i kolegice, napustite sada dvoranu. Hvala. Gracias, presidente, queridos colegas. Dijo el presidente Juncker... Puno hvala gospodine predsjedavajuće, dragi kolege. Predsjednik Juncker je u svojem govoru pred plenarnim, eh, plenarnom sjednicom u Strasburu rekao da odnosno predstavio je radni program komisije i rekao je da će se stvoriti radna mjesta, da će se poticati rast i da se želi postići veća konkurentnost e, u okviru financijskog e, okvira. I od toga ja i polazim kod e, nacrta mišljenja. Nadam se da ćemo moći raditi na ovaj način i u prvoj verziji teksta e, smo suočeni sa mnogim izazovima. Financijski okvir prije svega treba prilagoditi strategiji 2020. Predsjedavajući je još jedan put upozorio e, sudionike da nastave raspravu izvan dvorane. Puno je izazova u području zaštite okoliša i najvažnije je da financijski okvir e, bude prilagođen strategiji 2020. E, to je rečeno i na konferenciji u Parizu na COP21. Klimatske promjene su realna prijetnja čovečanstvu i u Europskoj uniji moramo pokazati dobar primjer. Moramo biti dobrim primjerom. Moramo se založiti za ljude, moramo stvoriti e, mogućnosti rasta. Nadalje moramo se pozabaviti i zaštitom okoliša, te ga uskladiti sa gospodarskim interesima, te moramo e, voditi borbu za preživljavanje i E, to sve, u sve to treba uzeti i u obzir e, TTIP. Moramo stvoriti blagostanje za sve i e, potrebno je postići ravnotežu. Program LIFE sve to pokazuje i ova tri uvjeta su ovdje navedena koja je naveo predsjednik komisije, znači konkurencija, konkurentno zapošljavanje i rast. Ima mnogih drugih programa koje sada ne mogu sve navesti, no postoje konkretni prijelozi primjerice što se tiče invazivnih vrsta koje nam prijete. Ovdje moramo zauzeti multidisciplinarno stajalište kako bi se borili. To se radi o zdravlju, o istraživanju, o politici i o zaštiti našeg ekosustava, jer invazivne vrste ugrožavaju europske vrste i moramo poduzeti mjere kako bi održali ravnotežu našeg ekosustava. Zatim radi se i o programu za rast. I ovdje također treba uzeti u obzir demografske izazove koje trebamo svladati između 2014. i 2015. smo već rekli Europa nije zaštićena od svih ugroza. Primjerice tu je ebola, virus zika, Financijski okvir mora staviti na raspolaganje odgovarajuća financijska sredstva kako bi e, mogli stvoriti e, kvalitetne zdravstvene sustave. Na kraju bih spomenuo zadnju točku nacrta. To je zadnja, ali ne i neznatna točka. Neke studije su pokazale da e, su porasle gospodarske nejednakosti i mnoge obitelji opala njihova kupovna moć, što je dovelo do neishranjenosti i pada kvalitete prehrane i e, smanjene su mirovine. Mislim da moramo staviti na raspolaganje resurse kako bismo se borili protiv pothranjenosti u gradovima i zato financijski okvir e, ne treba dovesti samo do e, rasta zaposlenja i povećanja konkurentnosti, već i do stvaranja blagostanja kako bi svi građani živjeli u blagostanju. Ja ću vam sada predati ovaj nacrt e, kako biste izradili svoje prijedloge. Puno hvala. Hvala, a sada Georgios Gramatikakis u ime socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala. Ovo je vrlo važno pitanje za mene, zato što ono što nam izvjestitelj rekao pokazuje e, koji su veliki izazovi pred kojima se nalazi proračun Europske unije. No želim podcrtati neke važne točke koje se tiču općenitijih problema. Najvažnije je to što trenutna situacija i što se tiče okoliša je različita. ovdje mislim na opći sporazum o klimatskim promjenama i mislim i na sporazum za smanjenje onečišćujućih e, tvari za zrak. I također mislim i na kružno gospodarstvo. Zbog gospodarske krize, kao što je rekao izvjestitelj, e, primjena okolišnih propisa Europske unije je fragmentirana e, i nije dovoljno efikasna. Vrlo koristan instrument je program LIFE Imajući na umu nove uvjete, mislim da bi bilo potrebno sada uočiti nove efikasnije metode kako bismo dali potporu ovom programu koliko je to moguće. Osim toga, trebali bismo uzeti u obzir i pitanje financiranja klime na dvije razine, na europskoj razini Imat ćemo novi cilj 2030. godine i na svjetskoj razini kroz Pariški sporazum koji predviđa, kao što znate, financiranje e, manjih, manje razvijenih država. Na europskoj razini e, prelazak prema održivom gospodarstvu E, uz pomoć smanjenja emisije CO2 je jako važno pitanje. Višegodišnji financijski okvir nam omogućava to da povećamo za 20% proračun Europske unije i time ćemo također promovirati politike u korist klime. Na svjetskoj razini smatram da bismo trebali e, i dalje e, čekati kako bismo vidjeli kako će se taj iznos od 20 milijardi iskoristiti. Mi bismo trebali svakako odigrati adekvatnu ulogu što se tiče razvojne pomoći. Moramo paziti da države članice ne e, se ne otarase svoje odgovornosti e, što se tiče proračuna i da to ne utječe na druge politike. E, kao što je rekao izvjestitelj, gospodarska kriza stvorila je mnoge probleme i zbog toga je došlo i do poteškoća i u nekim državama kao što je, na primjer, moja. A još jedno pitanje je pitanje vlastitih resursa, to je jako važno. Mi e, kao odbor ne možemo ignorirati raspravu o e, uočavanju drugih vlastitih resursa. Mislim da bismo tu raspravu trebali voditi na vrlo jasnoj osnovi. Trebamo E, uočiti, identificirati te vlastite resurse i onda postići e, sinergiju sa našom politikom za okoliš. Evo to su najvažnija pitanja i očekujem vašu suradnju u tom pogledu. Hvala. A sada ECR, e, riječ ima Julie Gerling, hvala. Hvala. Ja bih htjela samo reći nešto općenito vezano uz višegodišnji financijski okvir. U mom klubu mi smatramo da nijedna e, pametna organizacija ne bi imala proračun, a da ne shvati prvo da će u sklopu tog proračuna trebalo, trebati doći do nekih prilagodbi. Ali e, prilagodba ne bi trebala se odvijati u pogledu ukupnih sredstava koji su na raspolaganju i zato odbijamo ovu raspravu o povećanju sredstava. Ova rasprava bi trebala biti o tome što ćemo učiniti s novcem koji su države članice stavili na raspolaganje i to u suradnji s komisijom i s parlamentom. Na svim razinama još nisu svi spremni za pregovore, međutim mi svakako potičemo na jasno i radikalno razmišljanje o tome što ćemo učiniti u sklopu raznih omotnica e, višegodišnjeg financijskog okvira. Zato što imamo mnogo proračuna, e, mnogo veći proračun, odnosno osnovnog organizacije u kojima smo, e, u kojim sam ja radila. Nemamo i ponekad razumijevanje nekih događaja, kao što je na primjer sve veća važnost klimatskih promjena, sve ne razumijemo koliko su važna migracijska pitanja. E, I zato treba bolje razmisliti o tome kako rasporediti sredstva. E, neki smatraju da neka pitanja uopće nisu dodirljiva. 20% e, proračuna je postotak koji je već dogovoren u sklopu proračuna za akciju za klimu. Mislimo da je taj postotak prikladan, ali trebamo znati kako se taj novac troši. Moramo osigurati da se troši na pametan način, tako da se postignu ciljevi koje mi tražimo. Dakle, ja vjerujem da mi imamo novac koji je već dodijeljen u sklopu ovog višegodišnjeg financijskog okvira. I mislim da bi smo trebali i dalje govoriti o tome kako će se taj novac trošiti i ne bismo e, trebali popustiti napasti da stavimo sa strane ono što je dogovoreno vezano za 2013. godinu. Evo, mislim da moramo ostati pri tome. Hvala. A sada gospodin Torvalds. Izvolite. Hvala. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem također izvjestitelju. Imamo razne proračunske restrikcije koje su e, ključ ovog problema s kojim se sada Europska unija suočava. E, bez obzira na to što želimo učiniti, moramo e, svakako imati na umu e, te tu ograničenost proračuna i moramo imati konstruktivan pristup. Obično sve probleme rješavamo dobrim namjerama u svijetu i istovremeno znamo E, kamo vode dobre namjere. Jer dobra namjera nije dovoljna. Trebamo konkretno djelovanje kako bismo e, pretvorili u praksu te dobre namjere. Naš cilj u ovom dosjeu jest da pomognemo odboru za proračune da riješi probleme vezane uz okoliš i zato ću predložiti nekoliko amandmana. Htio bih zatražiti reviziju višegodišnjeg financijskog okvira u skladu s člankom 19 višegodišnjeg financijskog okvira. Trebamo također nove, nova pravila za strukturalne fondove kako bismo bolje postigli ciljeve vezano uz klimu. Također trebamo i pregled korištenja dodijeljenih sredstava i trebamo također efikasni mehanizam revizije. Osim toga, mislim da je prikladno i važno pitati E, kako stojimo s kašnjenjima u plaćanju i e, kako stvar funkcionira posebno vezano za programe za okoliš i hoće li zbog tih zaostataka doći do problema u e, sektoru zaštite okoliša. Vjerojatno se sjećate komplicirane rasprave koju smo vodili u vezi sa EFSom i Mislim da bi bilo dobro eh, procijeniti kako će eh, eh, smanjivanje proračuna za obzor 2020 utjecati na sve to, jer postoji rizik da smo novac prebacili iz obzora 2020 u EFSU, ali da će utjecaj na okoliš zbog toga biti negativan. Evo, to su glavna pitanja koje sam htio postaviti i zahvaljujem izvjestitelju na suradnji koju smo do sad imali u eh, ovim pregovorima. Hvala. Hvala. Tko želi sada uzeti riječ? Možda izvolite. Hvala, predsjedniče. Kada smo sklopili sporazum o klimi, e, poduzeća su bila vrlo pozitivna. Bili smo sigurni da će to stvoriti nova radna mjesta, ali kada se utvrdilo koliko je kapitala uloženo, a sada ću se nadovezati na pitanje koje ste upravo postavili, znači EFSI, Europski fond za ulaganja, E, pitanje je neka poduzeća su informirana, a neka ne. U kojem smjeru idemo? E, želim to razjasniti, a zatim e, ja sam također podnijela amandman. Svi sektori moraju biti jednaki i zahvaljujem se na doprinosu izvjestitelja, ali koja su konkretna stajališta u Nizozemskoj e, sam uzela za primjer e, sektor poljoprivrede. Tu je došlo do velikih ulaganja u zaštitu dobrobiti životinja, zaštitu okoliša, to je bilo sve vrlo skupo, ali kada pogledate cijene na tržištu, e, tu više ne možemo držati korak ili Natura 2000. Kako vi onda, kako možemo onda uopće nešto poduzeti? Zatim, ovdje smo govorili o automobilskom sektoru, e, no e, kako izgleda situacija kada govorimo o poljoprivrednicima, o kravama, pa radi se o e, budućnosti obiteljskih gospodarstava, što možemo svi zajedno poduzeti. I na kraju puno hvala na e, vašoj primjedbi vezano uz Zika virus i imate moju potporu. I give floor Hvala, sada dajem riječ komisiji za komentare. Izvolite. E, nitko nije ovdje iz komisije. Aha, oprostite. Izvolite. Dobar dan. Manfo Grozen iz Opće uprave za okoliš. E, Biću kratak zato što povjerenik još uvijek nije dao prijedlog vezano uz reviziju VFO-a. Općenito vidimo da je revizija mogućnost da se nastavi s reformama i da primijenimo političke prioritete koje smo dogovorili za sedmogodišnji period kako bismo stimulirali oporavak i rast i kako bismo riješili izazove na unutarnjem vanjskom planu koje imamo. U raspravi smo već govorili o tim izazovima prijedlog se s naše strane očekuje krajem ove godine i prijedlog dakle za reviziju VFO-a. U vašem nacrtu spomenuli ste inicijativu zapošljavanja mladih i do 2016. godine, dakle do sredine ove godine, mi ćemo imati jako važne impute. Na prvu evaluaciju ove inicijative e, imat ćemo do sredine godine. Dakle, molim vas da budete strpljivi i dok ne dobijete naš prijedlog. Osim toga, e, zahvaljujem na primjedbama vezano uz okoliš i izvjestitelj je govorio o mnogim važnim pitanjima i kolege tijekom rasprave su se također pozvale u svojim komentarima na ono što je on rekao. Mi ćemo sve vaše primjedbe uzeti u obzir kod pripreme našeg prijedloga e, do kraja ove godine. Govorili ste o integraciji u obzor 2020, govorili ste o strukturalnim fondovima, o e, poljoprivrednoj politici. Mislim općenito da možemo reći da e, bez obzira na, specifične programe kao što su LIFE, e, mi smo pazili na efikasnost resursa unutar pitanja za okoliš i kružno gospodarstvo je također uključeno u paket koji je usvojen u prosincu. Još jedan vrlo, element, vrlo važan element u proračunu je upravo taj. Mislim da sam time rekao sve. Hvala. Hvala. A sada još jednom dajem riječ izvjestitelju za posljednje komentare. Sí, muchas gracias. Primero agradecer eh, todas las intervenciones. Puno hvala. Prvo se želim svima zahvaliti na komentarima. Gospodin Kramatikakis, mi ćemo zajednički raditi. jer e, naša stajališta nisu tako različita. Gospođo Görling, smatram da rasprava o općim resursima to je nešto što se ne spominje u ovom mišljenju, ali naravno i to je sveta krava. Slažem se. da e, mjere koje nisu konkretne, e, da ih je potrebno doraditi. Moramo svakako e, imati na umu dobre namjere. i moramo se e, držati tog smjera jer samo tako ćemo moći dalje raditi i veselim se daljem radu. Hvala, a sada ću podsjetiti na rokove. Roko e, 5.4. je za podnošenje amandmana, a glasovanje u odboru 26. u odboru za proračune 15. lipnja. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće Komisije, Parlamentu i Vijeću o napretku uspostavi zaštićenih morskih područja. Kao što se vjerojatno sjećate, koordinator Envija odlučuje pozvati komisiju radi razmjene gledišta vezano u, uz taj, to izvješće e, o zaštićenim morskim područjima u skladu s otkvirnom direktivom o pomorskoj strategiji. Dajem odmah riječ? Ne, oprostite. Uh, Čuo sam da Marijan Wenning, direktorica za e, kvalitetu vode, zraka i života, nije sada ovdje s nama u sali i zato ne znam hoće li netko umjesto nje sada uzeti riječ ili trebamo čekati da dođe? Okay, I don't know if there is someone who is able to ni, ne znam želi li netko započeti sada ovu raspravu u ime komisije ili trebamo još čekati. Ah, just arrived, okay. Kažu mi da je upravo stigla. Dakle, hvala vam. Žao mi je što e, smo danas malo uranili što se tiče našeg dnevnog reda, ali tako je. Dakle, čekamo još. Pričekat ćemo još minutu. Okay, Miss Wenning, we are early to, but we give to you the possibility to... Evo malo smo ranili, ali evo <laughs> ćemo vam vreme da se pripremite, izvolite. Zahvaljujem i dobar dan svima. But, uh, the Council and Parliament will Oprosti, evo malo sam <laughs> jurila okolo po parlamentu. Parlament nas je to tako egzercira malo. Ali dobro, dobro jutro svima. E, evo mogu li reći nešto uvodno što se tiče izvješća koje je, e, koje je objavljeno o napretku u uspostavi e, zaštićenih morskih područja u Europi kao što znadete, ljudski život i e, dobrobit ovisi o bioraznolikosti mora. E, oceani su preko 90% habitata na našem, našem planeti a koji se mogu populirati ili od strane vrsta ptica raznih životinskih, biljnih ili ptičih vrsta i E, većina života, naravno, na zemlji narazi se upravo pod površinom e, oceana, ali naše studije pokazuju da oceani su pod velikim e, priticima kao i obale, od raznim okolišnim priticima kao što je pre, eksploatacija ribljih vrsta, zagađenje, acidifikacija oceana i uništenje habitata i staništa. I danas 60% najvećih morskih ekosustava koji, o kojima ovisi nas život ili su degradirani ili se koriste neodrživo, a UNESCO procjenjuje da 2100. godine ako ne uvedemo znatne promjene, više od polovica svjetskih globalnih e, morskih vrsta će biti na rubu istrebljenja. Znači, zaštićena područja, e, morska područja MPA su e, jedan od načina da se okrene ovaj zabrinjavajući trend, to čuvaju ekosustavi i također stokovi riba. Zatim, e, popravljeni ekosustavi mogu dalje pružati svoje ekosustavne usluge kao hranu, e, pohranjivanje ugljika, turizam i tako dalje. Što znači da zaštićena morska područja nemaju samo e, okolišne nego i socijalno ekonomske dobiti kad je izračunato koje će e, biti donijeti morska natura 2000 mreža, rekli su otprilike 1,5 milijardi eura godišnje, 1,5 milijardi eura godišnje, ali ta bi se brojka mogla udvostručiti zapravo ako mi udvostručimo pokriće mreže, ako bi ona uspjela postikli, postići 10%, e, mi bismo uspjeli e, postići ove gospodarske učinke. 1.10. prošle godine komisija obavijestila e, iznijela e, izvješće u kojima se govori o uspostavi zaštićenih morskih područja prema članku 21 okvirne direktive o pomorskoj strategiji, a cilj ovog izvješća je utvrditi temelj e, za E, mjere povezane sa zaštićenim morskim e, e, područjima, a koje će uskoro biti uključena u MSFD programe koje zemlje moraju podnijeti ovih dana. Uskoro, dakle. Izvješće, dakle, uzima u obzir dezignaciju zaštitnih morskih područja do 2012. govori o ekološkoj usklađenosti i koherentnosti europskih MPA mreža te ocrtava namjere komisije kao potporu E, zemljama članicama da jačaju svoje napore u daljnjem e, utvrđivanju, upravljanju i nadzoru morskih zaštićenih područja. I to je u izvješću također isto stoji da 2012. 5,9% odnosno 6% europskih morskih područja bilo obuhvaćeno e, zaštićenim morskim područjima. Dvije trećine su uključene i Naturu 2000 a ostale trećina su dezignacije pod nacionalnim eh, legislativnim okvirima i obje eh, vrste zaštićenih močkih područja i ove koji su u naturi 2000 i oni koji su dezignirani pod nacionalnim područjima mogu se eh, dezignirati također kao područja pod konvencijom. Postoje različite razlike u pokrićima MPA između pomorskih područja na e, Sjeverno more pokriće najveće, oko 80% najniže. E, Makronizija ispred 1%. A razlika je između zaštitnih morskih područja u obalnim i offshore područjima. E, znači 0,1 nautičke milje najviše pokriće 40%. 20, 12 milja pokriće pada e, na 3% i dalje e, mreže pa Europi zapravo nisu ekološki koherentne iako neka područja u širem e, Sjevernom moru pokazuju takvu usklađenost, što znači da europska zaštićena morska područja ne tvore sada ekološki značajne mreže koje kad bi, bi zapravo e, u više stručilo konzervacijske napore. Znači izvješća kaže da je Europa napravila znatne napretke u u utvrđivanju zaštićenih morskih područja u skladu sa međunarodnim preuzetim obvezama, ali treba nastaviti raditi na e, daljem dezigniranju zaštićenih morskih područja MPA-ova kako bi se e, stvorile koherentne MPA mreže. A što činimo kako bi poduprli zemlje članice u postizanju tih ciljeva? Kao prvo promičemo punu i harmoniziranu provedbu postojećeg e, zakonodavnog okvira, znadete MSFD, okvirnu direktivu za pomorsku strategiju, e, direktive o habitatima za ptice i tako dalje, koje su okvir za uspostavljanje i e, provedbu zaštićenih morskih područja. Njihova je provedba ključna za uspjeh. Dakle, upotpunjavanje, e, upotpunjavanje pomorskog dijela, morskog dijela, e, nature 2000 je također ključna stvar, a podupiraju zajednička ribarska politika e, koja treba uspostaviti određene mreže mjere koje će biti nužne za mreže zaštićenih morskih područja. Također financiranje je ključno putem e, e, programa za pomorstvo i ribarstvo, zatim e, u Mares programu koji financira LIFE između 2009. i 2014. a što je značajno doprinjelo širenju mreže MPA u okviru Nature koja sad u španskim vodama e, je puno veća i pokriva 8%, zatim promicanje istraživanja, e, trenutno teče niz projekata za uspostavljanje ekološki koherentnih mreža zaštićenih morskih područja, te se također e, utvrđuju socioekonomske dobiti zaštićenih morskih područja Razvijamo i europsku metodologiju za procjenu koherentnosti MPA mreža. Osiguravamo predstavljenost Europske unije u međunarodnim forumima u kojima se raspravlja o tom pitanju. Na primjer, EU će ovaj mjesec poslati izaslanstvo za pregovore o, o i raznolikosti u područjima izvan nacionalne jurisdikcije. Dakle, svašta se događa kako bi se poboljšale MPA mreže u Europi i na konferenciji o oceanima u Čile u 2015. povjerenica se e, ponovno povjerenik se ponovno obvezao na e, poštivanje ciljeva iz e, okvirne direktive i direktive o bioraznolikosti. Znači, činimo sve što možemo učiniti kako bismo podupre ove ciljeve, a napori komisije i zemalja članica dali su već znatne rezultate. Utvrđena su i daljnja područja od 2012. koja je temeljna godina za izvješće. Tako da do kraja 2014. pomorska natura 2000 obuhvaćati će više od 300.000 e, kvadratnih kilometara, više od 5% je u voda u odnosu na 2012. Dakle, hvala na pozornosti i evo, očekujem vaše pitanje. Izvolite. Thank you very much. Ms. Gerling. Gospođa Gerling. Very much. Uh, thank you to the commission. Zahvaljujem, hvala i komisiji. Jedno pitanje. E, mislim da je ovo vrlo sveobuhvatno izvješće koje pozdravljam. Ja dolazim iz zemlje članice koja ima okružena sa puno voda. Pa su nam zaštićena morska područja E, važna i drago nam je što e, je sada 17% e, vode, oceana i voda Ujedinjenih kraljevina obuhvaćena ovime. Imamo i domaće zakonodavstvo koje omogućuje konzervacijske aktivnosti u našim vodama obveznima. Ali moje pitanje je vrlo konkretno, a tiče se financiranja posebice putem e, višegodišnjeg financijskog okvira. Znači MFF je fond koji je pod velikim pritisom i to oprostite, i putem e, Međunarodnog monetarnog fonda koji je e, pod velikim pritiskom jer se sada ribarstvo mora naći načina da ispuni one obveze iskrcavanja prema novom, nove zajedničkoj pripremnoj politici i također imamo i e, razne druge e, obveze e, za vrste u vodama oko Ujedinjene kraljevine koje smo naravno sada sve na razne načine moramo primijeniti zato što imamo mišovito ribarstvo i obveze iskrcaja sada je dosta toga postavila kao izazov. I sada također se e, e, postavljaju promjene oko tehnologije na brodovima i obveze iskrcavanja i sada e, što se tiče Međunarodnog e, monetarnog fonda e, oprosta između fonda za ribarstvo i sada dostupnosti sredstava za E, morska područja bili se moglo pogledati e, zapravo da li u fondu za ribarstvo i e, će se moći neka sredstva usmjeriti upravo za ovo pitanje, a ne samo za ribarstvo općenito. Gospodin Hvala. Ja sam dobila upit iz sektora ribarstva u Nizozemskoj. Govorimo o zaštićenim područjima. Svi smo upoznati sa područjima Nature 2000. U članku 13, odlomku 3, stoji da obveza država članica e, je da socijalne učinke mjere uskladi i da uzme u obzir i troškovnu učinkovitost. U Naturi 2000 i o direktivi o staništima se to također spomenjeno. Nažalost, to se ne provodi uvijek u državama članicama. E, znači, slijedimo opće direktive i e, tu imamo ograničenje ribarskih aktivnosti. Pa se postavlja pitanje e, kakvo je stajalište Europske komisije vezano uz e, ribarstvenu aktivnost, jer tu govorimo o ograničenju ako se odrede zaštićena područja i tu su i planovi upravljanja. Kakva je situacija po pitanju područja Nature 2000? Tu se prije svega mislim na Sjeverno more. Ribari su e, već izloženi mnogim ograničenjima i određivanje područja od strane država članica i komisije, e, da li se ono odvija na način da se uzimaju u obzir e, socijalne posljedice, jer postoje već mnogi primjeri učinka i postoje li alternative, primjerice ribarstvo, poboljšano ribarstvo, što bi doprinjelo našim ciljevima. Thank you very much, Miss Engstrom. Hvala, gospođa Engstrom. Thank you, Chair, thank you for the... Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem komisiji na ovom briefingu. Imam nekoliko pitanja. Prvo, vezano uz ribolov u zaštićenim e, pomorskim zonama. E, ribolov se vrši s opremnom koja je jako e, štetna, kao što su mreže potegače i to je štetno i za samo zaštićeno područje. U e, Danskoj imamo probleme vezano uz školjke Može li komisija objasniti kako se takve prakse ribolova mogu omogućiti u zaštićenim područjima kada sve, e, sva znanstvena istraživanja pokazuju da e, takva vrsta ribolova nije kompatibilna sa zaštitom područja. A što se tiče dugoročne perspektive za zaštićena područja, 10% Mm, je cilj koji se trebao postići do 2010. ali onda se sve to odgodilo do 2020. iz političkih razloga. Dakle, nije došlo do napretka. Međunarodna znanstvena e, e, zajednica pokazuje da bi trebali imati barem 30% pokrivenosti u cijelom svijetu. I to je bilo ključno za, e, za, za zaštićivanje ovakvog resursa koji ograničava e, e, opstanak stanovništva. Dakle, koja je dugoročna vizija komisija, koji je cilj za zaštićena morska područja u Europi e, u pogledu obzora 2030 i kako je to vezano uz brzi rast plavog sektora koji komisija sada podupire. I posljednje pitanje je vezano uz razinu zaštite zaštićenog morskih područja. U Europi ova razina zaštića treba omogućiti zaštitu staništa i vrsta. Na primjer, morski rezervati su zone gdje se ne vodi ribolov ili druge ekstraktivne e, aktivnosti. Moramo zaštititi bioraznolikost i ova područja mogu također stvoriti i ekonomski plus, e, ekonomske pogodnosti. Dakle, ipak eh, rezervati, eh, morski rezervati predstavljaju manje od 0,5% svih zaštićenih morskih područja. Eh, u Australiji imamo čak 30%. Dakle, kako komisija procjenje razinu zaštite europskih zaštićenih morskih područja i kako će ohrabrosti razvost, razvoj zaštićenih morskih područja imajući na umu gubitak biološke raznolikosti. Hvala, a sada gospodina Fronte. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem na briefingu komisije. Nisam čuo prvi dio, pa se nadam da neću postaviti pitanja e, koja su već e, postavljena. Imam nekoliko općenitih pitanja, onda jedno specifično opće pitanje broj jedan, dakle kako će komisija nastaviti e, što se tiče e, pravnog djelovanja u odnosu na države članice koje već mnogo godina nisu riješile nedostatke u vlastitim zaštićenim morskim područjima kao što piše u izvješću. Eh, želi li komisija možda riješiti problem eh, onih morskih parkova koji postoje samo na papiru i koji su definirani na temelju sporazuma, ali zapravo u njima nemamo nikakvu realnu mjeru zaštite i zato se oni ubrajaju u statistike zaštićenih morskih područja, ali zapravo tamo nema nikakve zaštite. Komisija je upravo govorila o tome, dakle koju će metodologiju koristiti za procjenjivanje, jesu li mjere vezane uz zaštićenu morsku voće takve da će poboljšati e, ekološku perspektivu i omogućiti ozdravljivanje naših mora mora u Europskoj uniji. Članak 8 zajedničke ribasne politike predviđa uspostavu zaštićenog morskog područja na temelju ekološke osjetljivosti. Već ih je uspostavljeno na temelju članka broj 8 pitanje je jesu li uspostavljene i ako jesu kako. I još jedno pitanje vezano uz postotak pokrića e, Sredozemnog mora. U Sredozemnom moru u izvješću piše je 9,7% postotak pokrića, dakle 9,7 znači da smo blizu postotka od 10% koji je naš cilj. Međutim, znamo da unutar ovog podatka imamo Pelagos, a to je utočište koje se nalazi između Francuske, Monaka i Italije, koji sam ima 87 tisuća kvadratnih kilometara. Dakle, e, to je veliki broj, velika površina, ali tamo nema zapravo nikakve, pod, e, nikakve zaštite. Prema definiciji ovakva područja treba, njima se treba upravljati efikasnim instrumentima, imajući na umu cilj zaštite prirode. Za Pelagos, koje je najveće područje pokriveno unutar Europske unije, nemamo nikakvu vrstu upravljanja. Dakle, to to je podatak koji se potpuno falsificirao. I još posljedno što sam htio reći je zapravo zahtjev. E, podatak od 10% koji je na svjetskoj razini e, vezano za europske vode. Trebamo li to imati na umu kao e, općenito pokriće jer imamo veliku razliku između nekih mora i drugih. Na Jadranskom moru imamo samo 2%, u Jonskom moru 1,6%, u Egejskom moru 2,6%. Dakle, ti podaci E, se onda izjednačavaju sa podacima iz drugih e, mora gdje je postotak veći, ali problem je u morima e, gdje je ribolov prilično, prilično velik i gdje je utjecaj čovjeka velik i u tim morima dakle imamo manji broj zaštićenih područja. Dakle, prijedlog bi bio da uvrstimo minimalnu razinu pokrića u nekim bazenima, da ostanemo unutar 10%, ali u pojedinim bazenima imati minimalnu, minimalni postotak pokrića od 5 do 6%. Eto, to bi trebalo još definirati. Hvala, gospođo Abrijanu. Hvala, predsjedniče. Također zahvaljujem komisiji na onomu što smo čuli danas. Htjela sam prvo reći e, da sam ostala začuđena zbog toga što E, sada općenito govoreći, ovu raspravu vodimo samo unutar odbora EMV. Bilo bi dobro tu raspravu imati na zajedničkom sastanku odbora za ribolov i našeg odbora. Dakle, ja predlažem da tu temu predložimo i odboru za ribolov, zato što e, oba odbora su povezana sa općom upravom za more, DG Mare, i zato imamo ključne nadležnosti za oba sektora. Ja vjerujem da zaštićena morska područja područja imaju jako važnu ulogu u zaštiti i očuvanju naših morskih vrsta i posebice zbog e, uloge koje mogu imati u poboljšanju ribljih stokova. Međutim, mislim da ribari, kao što se vide u dobrim praksama zaštićenih morskih područja koji funkcioniraju, moraju biti više uključeni u ovaj proces. Dakle, to je prvo što sam htjela reći. Drugo, odnosno imam još e, dvije stvari za reći, a tiču se onoga što je zatražio kolega Afronte. Prvo, što se tiče podatka e, o postotku zaštićenog mora, e, uzimali komisija u obzir e, e, dishomogenost e, zato što u nekim morima imamo veći postotak zaštićenih područja i u drugim morima imamo manji postotak. Dakle, u zajedničkoj ribasenoj politici imamo načelo regionalizacije. Možemo li ga možda i ovdje primijeniti jer je apsurdno to što imamo neka mora gdje imamo postotak od 2%, a u drugim morima dolazimo čak i do 20%. Morska područja su područja koja bi nam mogla omogućiti u, e, mogla pomoći u obnovi ribljih stokova i zato bismo i ovdje trebali imati primjenu načela regionalizacije. I još jedno pitanje za komisiju. E, Pelagos mislim da je utočište koje ne može postati pravo zaštićeno područje. Danas se zaštita tog područja temelji na dogovoru između država ali kako komisija vidi ovaj projekt koji je zapravo vrlo ambiciozan, ali je na papiru zapravo ostao samo sporazum um, nismo došli do uh, prave zaštite na tom području, ne samo što se tiče ribolova, nego i drugih djelatnosti čovjeka koje mogu ugroziti uh, zaštitu rakova. Hvala. Odnosno i kitova. Hvala. Hvala, gospodin Farijas, izvolite. Hvala, predsjedniče. Puno hvala. Želim sada nešto reći onome što ste spomenuli. Spomenuli ste da ova zaštićena područja, da su ona ugrožena. Pa bih postavio jedno pitanje vezano uz situaciju koja se javila na južnoj obali moje zemlje. To je turističko odredište, ali je i ribarstveno područje i na tom području je sada planirana eksploatacija nafte. Stanovnici su se usprotivili probnom bušenju jer radi se o područjima koja pripadaju obalama određenih zemalja i stoga bi se sada trebali pobrinuti da probna bušenja, odnosno potraga za naftom odmah bude obustavljena. Kako vi procjenjujete situaciju i što biste učinili? Hvala, gospođo Petir. Gospodine e, predsjedniče, ja dolazim iz Hrvatske i voljela bih evo da primjerice cijelo Jadransko more bude proglašeno nacionalnim parkom europske unije jer mislim da je izuzetno e, vrijedno no s druge strane svjesna sam e, da moramo razmotriti i potrebe onih koji žive na moru i koji žive od mora. stoga bih pitala komisiju na koji način pomiriti zaštitu prirode, zaštitu morskih e, resursa i s druge strane ribarstvo kao jedno od izvornih djelatnosti s kojom se ljudi bave na Mediteranu. E, mi već ovog trenutka osjećamo e, posljedice mediteranske uredbe, ali isto tako i završetka prijelaznog razdoblja kojeg je Hrvatska imala do kraja 2014. godine, a koje je dovelo do toga da mali ribolov u Hrvatskoj bude ukinut. E, više od ten tisuća e, ljudi je e, ostalo bez dozvole za bavljenje malim ribolovom što ustvari u hrvatskoj predstavlja stoljetnu tradiciju predstavlja nešto što e, ustvari ljudi smatraju čak i kulturnim dobrom i u tom smislu smo e, pokrenuli inicijativu da se mali ribolov u Hrvatskoj proglasi e, kulturnim dobrom. Zanima me da li komisija u tom smislu sagledava također mogućnosti da se donesu određene E, izmjene zakonodavstva u okviru i reforme e, ribarskog zakonodavstva koje je najavljeno a kako bi te neke specifičnosti i iznimke mogli ugraditi u zakonodavstvo s jedne strane a s druge strane kako bi one aktivnosti koje se e, provode imale što manji štetan utjecaj na more na morske resurse i na zaštitu okoliša. hvala lijepo. Hvala. A sada dajemo riječ komisiji za odgovore. Izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem svima na ovim pitanjima. Zapisali smo sve i mislim da ću dati odgovor svima na očekivani način. Evo započet ću sa EMFF-om Moram pojasniti da tu postoje specifične mjere koje trebaju biti poduzete za određivanje i upravljanje zaštićenim morskim područjima. To treba biti u suradnji s državama članicama. Ali kao u svim fondovima i u ovom fondu države članice onda moraju razviti vlastiti operativni program, odnosno programe, a e, mi možemo raspravljati s državama članicama o ovim operativnim programima, možemo im ukazati na mogućnosti, ali onda oni na kraju krajeva moraju donijeti odluku o tome hoće li ih uključiti ili neće. Ali mi ovdje igramo važnu ulogu, a to je to da stupamo u kontakt sa državama članicama i raspravljamo s njima o tome e, kako bi mogli koristiti novac na način koji će biti u korist okoliša, ali i u korist drugih ekonomskih interesa. Time dolazim do pitanja koje se pojavilo više puta, koje je spomenuto više puta vezano uz zaštićena morska područja i kako su ona vezana uz upravljanje ribarstvom i kako su oni vezani uz zajedničku ribarstvenu politiku. Na temelju te politike, na temelju članka 11. Omogućene su mogućnosti državama članicama da poduzmu mjere kojima će osigurati da se zaštićena morska područja e, koriste u svrhu za koju su uspostavljena, a to je E, znači da se u tim područjima ograničava ribolovna aktivnost. U nekim državama članicama se to odnosilo samo na mreže potegače i oni države članice su bile aktivne u tome što su odlučile bolje urediti ovu vrstu ribolova koja je trebala biti kompatibilna sa ciljevima zaštićenog morskog područja. Neki su odlučili čak i zabraniti određene aktivnosti. I oni su trebali osigurati da sve podatke e, stave na stol, a kao drugo u zaštićenom morsko područje e, vrlo često ne obuhvaća samo jednu državu članicu, nego više njih i zbog toga su države članice trebale se koordinirati sa drugim državama članicama koje su bile uključene u upravljanje takvim morskim područjem. I onda su svoja pitanja mogla uputiti komisiji i onda e, raspravljati o tome u sklopu određenih odbora e, jesu li te mjere prikladne ili ne. To je bila takozvana e, brza procedura, brzi postupak ili fast track Neke države članice su imale mnogo pitanja o kojima su htjele e, raspravljati prije prihvaćanja takvih mjera. Ipak e, dobile su tu mogućnost i mi smo ih svakako ohrabrili da iskoriste članak 11 e, zajedničke ribarstvene politike. I uz to se također nadovezuje pitanje kako se ti ciljevi zaštite okoliša i obnove tih područja mogu spojiti i e, kako mogu biti u skladu sa plavim rastom koji je spomenut. E, opća uprava za more sada razvija upravo taj koncept. Mi smatramo da se ovi ciljevi mogu definirati E, tako da ne isključuju jedni druge. E, ako želite postići oba cilja, morate imati instrumente koji će spojiti ta dva cilja. Jedan od instrumenata je e, pomorsko prostorno planiranje. To je instrument koji u svojem prošle godine, instrument koji obuhvaća sve aktivnosti koje se odvijaju u e, morskim područjima, uključujući zaštićena morska područja. Dakle, tu se radi o koordinaciji svih tih aktivnosti, tako da mjere koje se tiču, na primjer, transporta ili energije ili turizma, e, budu, uzeti u, budu uzete u obzir i sve te mjere trebaju biti u skladu sa ciljevima zaštićenih morskih područja. Dakle, e, okvirna direktiva za e, pomorsku strategiju je također instrument koji može osigurati da se e, ciljevi za okoliš postignu. Vi znate da pratimo dobre uvjete u okolišu u sklopu naše strategije do 2020. godine, a praćenjem zaštitnih Polskim područjima dajemo naš doprinos uspjehu te strategije. Što se tiče dugoročnih ciljeva, trenutno e, smo prilično zadovoljni ostvarenim napretkom, a napredak se čak i ubrzava, odnosno ubrzao se proteklih nekoliko godina. 10% bi trebao biti postignut do 2020. godine. Prije nego što um, govorimo o budući, mada moramo uvijek, uvijek imati na umu dugoročnu strategiju, moramo se ipak koncentrirati na postizanje cilja od 10% do 2020. godine. A kako bismo to uspjeli, u tome uspjeli, trebamo veće zalaganje država članica. Moramo imati veći dijalog s državama članicama. Moramo imati takozvane e, biogeografske seminare. Jedna vrsta takvih seminara je o e, morskim područjima moramo poboljšati proces upravljanja, a prije toga određivanja e, tih mjesta i tih područja. Jer ovdje se ne radi samo o određivanju zaštićenog modrog područja, nego se radi i o upravljanju tim područjem na ekološki prihvatljiv način, na dosljedan način. Dakle, e, moramo e, poštivati određena pravila. Jer ako ne postignete ekološku koherentnost, onda zaštićena morska područja neće imati mogućnost eh, davanja onog doprinosa koji bi mogli dati. Neću sada to negirati, ali imamo i vrlo tešku zadaću. Nismo još stigli do toga da imamo kriterije ekološke e, dosljednosti. Mi radimo na tomu, radimo sa Europskom agencijom za okoliš, pokušavamo odrediti metodologiju da bismo bolje shvatili kriterije i način e, implementacije tih kriterija u svrhu ekološke dosljednosti. Na primjer imamo adekvatnost, konektivnost i slične kriterije koji trebaju onda e, zaživjeti i moraju postati operativni. A sada ću možda odgovoriti indirektno na neka pitanja koja su postavljena. Evo, govorili ste o nedovoljnom pokriću. U svojoj prezentaciji spomenula sam bioraznolikost koja i ne obuhvaća samo nacionalnu jurisdikciju, nego ide korak dalje. Znate da imamo sada e, pripremne radove za provedbu sporazuma na temu unklosa. a i tu će biti također uključena zaštićena morska područja koja ne obuhvaćaju samo jednu nacionalnu jurisdikciju. To će biti i međunarodni proces, ali sigurna sam da ćemo na samom kraju imati našu dugoročnu viziju koja će biti uključena u ovaj konceptualni pristup. Čula sam pitanje vezano uz istraživanje i potrebe za istraživanjem. E, odgovor je da, to već imamo unutar obzora 2020, imamo dovoljno sredstava za istraživanje. Jučer navečer sam e, čula prezentaciju nekih istraživačkih centara i vrlo je jasno sada, kao što već znamo, da još uvijek mnogo toga ne znamo o oceanima E, još uvijek e, znamo više o mjesecu nego o oceanima. Dakle, odgovor je da, mislim da možemo dati našu potporu takvom istraživanju, ali vjerujem da trenutne fondove i buduće fondove u sklopu obzora 2020, eto oni će moći dati veliki doprinos. Jer ovdje se ne radi samo o novcu koji stavljamo na raspolaganje komisiji ili, ili drugim, ali radi se o državama članicama. A najvažnije je to što se taj novac koristi na dosljedan način. Ako svi e, uzmu novac i kažu dobro ja ću učiniti to, ja ću učiniti ono, onda to nije u redu. Neće nam pomoći ni sav novac na ovom svijetu, nego trebamo znati što se događa e, u sklopu istraživanja. E, moramo biti ažurirani kako bismo onda novac usmjerili na najefikasniji mogući način. Još je postavljeno jedno pitanje vezano uz pravno djelovanje. U pravu ste Pogledajmo sada samo određivanje e, zaštićenih morskih područja. Moramo nešto poduzeti e, u sklopu pilot djelovanja, a sada ćemo dobiti uskoro odgovore nekih država članica, a nakon toga će ići druga skupina e, imat ćemo još dodatan broj država članica koje će biti uključene u ove aktivnosti. Sredozemno more, postavljeno je pitanje u vezi s time da e, vrlo je visok postotak e, pokrivenosti, ali ako uzmete u obzir prosjek, to je tako, a znamo da negdje je postotak vrlo nizak. Da, to se tiče i nas e, i moramo taj problem riješiti. Na temelju e, konvencije iz Barcelone također je došlo do e, suradnje sa službenim e, tijelima za upravljanje ribarstvom kako bismo osigurali da poboljšamo upravljanje ovim zaštićenim morskim područjima, posebice E, želimo osigurati to da će se pritisak koji dolazi od ribarstvenih mjera smanjiti i da e, taj pritisak neće utjecati na zaštićena morska područja. Moram samo reći da ste u pravu. Mi e, moramo osigurati to da se ova pokrivenost izvan posebnih područja poboljša i i to također uz pomoć regionalnih konvencijama o pravu mora i posebice u slučaju mislim na konvenciju iz Barcelone. I također imamo projekt COCONET koji um, se bavi mrežama i određivanjem uh, mreža um, na Mediteranu. Dakle, imamo čitav niz mjera koje provodimo, ali države članice općenito moraju se više zalagati. uključivanje opće uprave za more, e, znate da to imamo i da surađujemo, da smo e, na istoj valnoj duljini. Znate da članak 11. zajedničke ribarstvene politike je nešto do čega nam jako stalo i zato se mi jako zalažemo kako bi svi ti ciljevi bili usklađeni e, u korist svi u nas. Postavljeno je pitanje vezano uz zaštićena morska područja i istraživanje podmorja. Proveli smo neka istraživanja i procjene učinka, međutim o tom pitanju treba e, još uvijek provoditi istraživanja. Nadam se da sam time odgovorila na sva pitanja, barem na ona najvažnija koja su ovdje spomenuta. Zahvaljujem predsjedniče što ste mi dali riječ. Thank you very much. And now we can... Hvala. A sada možemo zaključiti današnji sastanak, odnosno današnji dio sastanka, a nastavljamo sa sastankom u tri danas popodne. Hvala i doviđenja. U tri sata imamo sastanak koordinatora, a od četiri sata nadalje nastavljamo sa javnim dijelom ovog sastanka. Hvala i dobar tek.